dobro jutro, oni koji su točni ne smiju biti kašnjeni, kažnjeni zato ćemo odmah početi sa radom. jučer nismo održali sastanak koordinatora, zato ne možemo sada izvijestiti o odlukama koordinatora, to ćemo odgoditi. ali sastanak koordinatora smo održali 7. prosinca. Obavijesti s tog sastanka su vam dostavljene. Ako imate primjedbe možete ih iznijeti u svom slučaju materijale ste dobili prelazimo na prvu točku dnevnog reda to je prezentacija o nadzoru provedbenih e, ovlasti komisije izlaganje glavne uprave za mobilnost i promet o provedbenim aktima komisije u vezi pravila za korištenje aerodinamičnih naprava na stražnjem dijelu vozila E, dajem riječ predstavniku komisije, izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. E, ukratko ću vam predstaviti ovaj dokument. Direktiva e, Direktiva 719 iz 2015. godine koju smo usvojili proljetos nam omogućuje uvođenje pravila vezane, vezanih uz teška teretna e, vozila kako bi povećali njihovu e, aerodinamičnost. E, prema članku 8b se predviđa da DG Move definira uvjete za korištenje takvih uređaja, a isto tako komisija treba uvesti pravila za e, odobravanje tih uređaja prije njihova stavljanja na tržište. E, mi smo okupili stručnjake u radnu skupinu e, iz svih relevantnih sektora i ta radna skupina je iznedrila određene zaključke koje se odnose na homologaciju i uporabu tih uređaja. Dakle, ovo je nešto što proizlazi iz tih zaključaka. I DG Move je na obavi svoj posao koji se odnosi na provedbene akte i upravo o tim provedbenim aktima ćemo govoriti danas. Taj provedbeni akt konkretan je predan 30.10. Eh, državama članicama. Zadraženo je odgađanje glasovanja sve dok sve dok e, glavna uprava za rast ne, ne napravi svoje prijedloge. I glavna uprava za rast očekuje da će završiti svoj posao u proljeće. Negdje početkom lipnja bi trebala li imati oba dokumenta koji bi se trebali predložiti na usvajanje državama članicama i to od strane e, odbora za kamione koji je u nadležnosti e, DG Growtha i odbora za promet DG Move-a. I kao što sam rekao, e, komisija bi trebala istovremeno usvojiti oba teksta. Samo bih htio istaknuti jednu stvar jer čini mi se da vam je to pitanje interesantno. U samoj direktivi se predviđa poboljšavanje e, poboljšavanje pravila koja se odnose na prednji dio e, vozila. I u tom smislu naši e, kolege iz DG Growtha moraju predložiti reviziju pravila koja se odnose na homologaciju. Razgovarao sam s kolegama iz DG Growtha, oni su uh, potvrdili obveze koje su preuzeli u tijekom trijaloga prije godinu dana i oni vijeću parlamentu uh, prije, odnosno do kraja iduće godine trebaju predložiti sve uh, izmjene pravila o homologaciji kako bi se što je prije moguće proizvođači kamiona mogli uključiti i provesti novu e, studiju i na tržište stavljati e, uređaje sukladno pravilima koje predviđa, odnosno koje će predviđati direktiva. Ima još jedno pitanje na koje već sada možda mogu e, odgovoriti, a to je pitanje famoznih 20 cm. O čemu se radi? Dakle, E, kad je riječ o sklapanju ovih stražnjih e, zastavica, ne smiju previše nadilaziti e, dužinu vozila kako ne bi otežavali samo kretanje u kombiniranom prijevozu. Dakle, ovaj uvjet e, se primjenjuje isključivo ako se radi o kombiniranom, odnosno mješovitom e, prijevozu. Da objasnim zašto smo to uveli. U stručnoj skupini e, određeni znanstvenici i industrijalci su nam rekli da danas svi proizvodi koji su na tržištu, koji su u fazi razvoja, će E, zadovoljavati taj uvjet od 20 cm bez problema. Međutim, može se dogoditi da za 50-15 godina tehnologija e, evoluira i e, pojave se novi proizvodi koji su puno učinkovitiji od ovih sadašnjih, a koji ne udovoljavaju tom uvjetu od 20 cm. S obzirom na to, trebamo li doista ograničiti razvoj tehnologije zbog uvjeta od 20 cm a istovremeno e, dakle zato što se takav uređaj može lako odvojiti od e, vozila a ako se radi o vozilu koji sadrži vagone e, istovremeno se taj uređaj odnosno proizvod može sklopiti i staviti u vagon u svakom slučaju ova odredba ni na koji način ne ugrožava kombinirani E, prijevoz, jasno je da kada bi bilo to štetno na bilo koji način, ne bismo uveli to pravilo. A isto tako, ako vi u parlamentu imate drugačiju viziju od naše, ako želite da se ova odredba ukine, nema problema, mi ćemo to otkloniti. Dakle, to je sasvim jasno. Samo ću još na kraju dodati da e, za sada nismo dobili nijedan komentar e, od država članica o tom dijelu rečenice i to je više manje sve što sam htio reći. Hvala lijepa. Riječ sada ima e, gospodin Van de Kamp. Hvala lijepa. Ja nažalost ne poznajem predpovijest ovog dosjeja koliko ja shvaćam, komisija je upravo opisala što trenutno čini, a meni nije sasvim jasno kada je to sve skupa uvedeno. E, radi se o jednoj uredbi, možete li nešto reći o tome kada je to uvedeno? Kao drugo, koliko će to zapravo koštati po vozilu? Dakle, za jedno vozilo koja je cijena toga. Kao treće, trenutno se provode eksperimenti sa platuningom, to znači da vozila voze u koloni jedan za drugim čime se e, smanjuju turbulencije. Da li postoji veza e, između platuninga i ovih uspjerivača zraka, da li se time mogu još povećati uštede? E, Komisija je e, govorila sada o kombiniranom prometu, da li je to isto kao dugački i teški e, teretni kamioni ili je to nešto drugo? Hvala lijepa. Sada je na redu Ismail Ertug. Hvala lijepa. Dobro jutro svima. Zahvaljujem komisiji na objašnjenjima. Oni koji su ovdje bili i u prošlom sazivu poznaju povijest ovog dosjea i znaju koliko je to bilo e, relativno e, komplicirano dogovoriti. Naravno, e, činjenica je da mi želimo prebaciti transport tereta sa ceste na šine i u vezi s tim postoji problem jer e, na temelju ovih usmjerivača zraka e, postoji ograničenje e, što se tiče mogućnosti prebacivanja tereta sa kamiona na vagon, željeznički vagon i zato bi po mom mišljenju E, trebalo ostati kod onoga što je već dogovoreno kako bi se zadržala mogućnost e, pretovarivanja e, kontejnera sa ceste na, sa kamiona na željeznički vagon i obrnuto. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima Gezine Majesna. Hvala lijepa. Dakle, ovdje se radi o normalnim E, teretnim vozilima, a ne o dugačkim. I ja sam zapravo potpuno protiv toga da se e, ovo proširi e, na način koji bi onemogućio intermodalnost jer većina E, dugačkih e, teretnjaka onemogućuju intermodalnost, dakle e, nemoguće prebacivati te prikolice na željezničke vagone. Dakle, ja svjesno to govorim jer sam se E, doista čudila i ljutila što su projekti koji su predviđali intermodalnost odbijeni. Ja ne razumijem zašto se odbijaju mogućnosti da se veći dio prometa prebaci na željeznicu e, sa ceste na željeznicu. Dakle, u svakom slučaju je važno da se E, ostavi mogućnost kombiniranog prometa, odnosno intermodalnosti. A rješenja postoje. I kao posljednje imam jedno pitanje, ja sam nestrpljiva osoba, koliko dugo će trajati po vašim procjenama dok takvi teretni e, kamioni budu mogli e, dakle doista voziti dok, dok doista dođu na naše ceste Hoće li to doista biti do kraja 2016. E, vaš e, dio posla, kao što ste sada rekli, potom se još moraju dočekati studije proizvođača, dakle koliko će to ukupno trati. Hvala lijepa, Peta Lundgren ima riječ. Hvala. Ne vidim zapravo u čemu je problem. Nije problem da koristimo te usmjerivače. Postoji kontejnerski prijevoz gdje imate dva kontejnera privezana za isti kamion. Ono što se najčešće događa je da je prvi kontejner odmah zapravo je prikačen na ovaj sljedeći drugi kontejner. Ali isto tako možete imati drugi kontejner od 11 tona i treba ići do terminala i na terminalu nema dovoljno kapaciteta, dovoljno prostora za prebacivanje kontejnera i događa se zapravo da je prevelik pritisak na osovinu. Pa kad dođete do terminala, 11 ili 12 tonski kontejner koji je dalje u tom stražnjem dijelu jako otežava upravljanje kamionom. Ali kad je riječ o pravilu od 20 cm, Mislim da on u praksi ne predstavlja nikakav problem, jer imate te usmjerivače koje su zapravo sklopljene od ostraga, pa ne vidim gdje je problem tu. Možda to o e, kilku e, o tu Ako mi dopustite, htio bih spomenuti e, samo nekoliko stvari. Složio se s onim što je rekao gospodin Ertoker. Tijekom prošlog saveza, saziva razgovarali smo o ovim promjenama. Jedna od glavnih e, pretpostavki bila je da koliko je gotovo moguće trebamo ukloniti promet s cesta i prebaciti što više moguće e, prometa na željeznički prijevoz. A sada zapravo proizvođači žele da im omogućemo da proizvode maksimalno velike kamione, a to žele i korisnici, ali naš cilj trebao bi biti da zaštitimo okoliš i e, da omogućimo prijevoz e, roba u tekućem stanju. I mislim da to trebamo imati na umu kada ćemo e, prevoziti, kada ćemo donositi zakone. A sada pitanja pravne prirode jer nisu baš e, jasna. Kada se pripremaju ovi zakonodavni akti, da li se oni odnose isključivo na novo proizvedene kamione i automobile? Iako da, onda me zanima u kojem trenutku i da li uopće želimo iz, e, prilagođavati, mijenjati one, e, ona vozila koja su već proizvedena i koja voze našim cestama. I drugo, Zanima me kako će to izgledati vremenski. Dakle, proizvođavaju, proiz, proizvode se novi, ali već imamo postojeća voziva. I na kraju, prema onome što je rekao predstavnik e, komisije, čini se da postoje različiti zakonodavni akti, pa me zanima bismo li mogli da, bi bilo moguće da sve što se odnosi na homologaciju, bilo to moglo biti uključeno u jedan te isti zakonodavni akt? Hvala lijepa, ja sam također na popisu govornika kao posljednji. Ova rasprava je već jako stara. Komisija e, je htjela dugačke teretnjake e, progurati pomoću jedne promjene interpretacije. Potom smo imali postupak, odnosno e, trik pomoću ovih aerodinamičnih e, dodataka produljiti e, duljinu teretnih vozila i u trijalogu je zapravo vrlo jasno e, rečeno i dogovoreno da bi aerodinamika trebala biti moguća sa tih 20 cm i tih 20 cm je dopušteno zato što je time e, se ostaje unutar granica i e, interoperabilnost ostaje moguća. I zato ne razumijem i ovo po prvi puta u mojih 11 godina u parlamentu e, doživljavam da komisija nakon dugotrajnih pregovora u okviru trijaloga ponovo naknadno skreće, odnosno vraća, e, vraća stvar na prethodne prijedloge koji su jednom odbijeni. Dakle, mi smo dugačke pregovore u okviru trijaloga zaključili, donijeli zaključke i e, nije bilo e, jednostavno voditi te pregovore. Kada bi gospodin Leichtfried bio ovdje, on bi sada vjerojatno bio e, jako ljut, on je međutim sada ministar za transport u Austriji, ali mi zastupamo eh, ono što je on izborio, ispregovarao i zato me sada jako zanima vaš odgovor na ova pitanja. Pokušat ću odgovoriti na eh, vaša pitanja. Prvo, eh, ova oprema uopće nije obavezna. To je ono što stoji u direktivi. Dakle, mi možemo napraviti derogaciju kako bi maksimalno povećali dimenzije e, vozila za one operatere koji to žele, e, bez obzira na to radili se o novim vozilima ili o starima koja će biti prilagođena, ali nema nikakvi, nikakve obveze da se to napravi. Gospodin Van den Kamp je pitao koliko će to koštati. Prema našim e, procjenama 3000 eura po kamionu. Dakle, to nije baš malo i to podrazumijeva da e, zapravo e, prijevoznici to mogu nadoknaditi uštedom goriva za koju se pretpostavlja da će biti oko 7% kada, kada e, voze e, onim cestama gdje je ograničenje brzine iznad 60 km na sat, znači po autocestama. Kad je riječ o platuningu, za nas je to pitanje vezano uz industriju. Dakle, nema obveze da se time opreme vozila i na predstavnicima industrije da uvjer, uvjere e, prijevoznike da koriste tu opremu ili ne a uvjet e, za to bez obzira Dakle, i zapravo uvjeti koji se odnose na platuning je nešto što trebaju prijevoznici proučiti prije nego što donesu odluku hoće li koristiti taj uređaj ili ne. Kad je riječ o pitanju aerodinamike, e, vozila koja idu, odnosno prikolice koje idu e, jedne iza druge, u svakom slučaju e, treba se poštovati definirana pravila, u protivnom će doći do sankcija. E, dakle, kad je riječ o ovim e, usmjerivačima zraka, ovdje se uopće ne radi o tome da se povećava kapacitet kamiona. To stoji u direktivi 719. Ono što se odnosi na derogaciju vezanu uz dužinu vozila, dakle to ne smije povećavati kapacitet e, vozila. To je sasvim jasno. Dakle, ova derogacija koja se odnosi na 20 cm nema uopće veze s navodnom željom komisije da omogući kretanje dužih kamiona po cestama. Dakle, usmjerivači zraka mogu se vjerojatno e, primjenjivati na određeni tip vozila, potrebno je napraviti e, studije, ali to je na industriji da provjeri. E, postoje različiti kalendari i zbog toga je Growth e, želio odvojiti reviziju pravila o homologaciji koja se odnosi na prednji, odnosno na e, stražni dio vozila. Kad je riječ o prednjem dijelu, ima tu jako puno pitanja. Prvo e, treba reći je da glavni e, kriterij e, za ovaj prednji dio ako, dakle, derogacija će se primjenjivati isključivo ako se time e, poveća aerodinamičnost e, vozila, a o tome trebaju presuditi, odnosno odlučiti naši stručnjaci u stručnoj skupini. Dakle, kad je riječ o stražnjem dijelu vozila i o kalendaru aktivnosti, dakle, pravila za e, homologaciju i provedbeni akti komisije trebaju biti spremni do ljeta 2016. godine. Takvi proizvodi već postoje danas na tržištu. Postoji određeni e, broj poduzeća, malih srednjih poduzeća koji razvijaju nove koncepte za takve, takve proizvode. Vjerojatno će prva e, vozila moći biti opremljena takvim uređajima do kraja iduće godine. Bilo da se radi o novim vozilima ili starima koje će biti <clears throat> prilagođena. U svakom slučaju kalendar za stražni dio vozila za takve uređaje je drugačiji nego za prednji dio vozila. E, dakle, kad je riječ o homologaciji, nova pravila će biti e, e predstavljen do kraja godine, a iduće godine. A rok koji komisija nije podržala, ali koji smo, koji smo morali prihvatiti, nam omogućuje ipak E, da imamo više vremena obaviti neke stvari. Ponovit ću ono što sam već rekao, ako cijeli parlament zaključi da ovaj dio koji se odnosi na 20 cm nije dobar, onda će to biti uklonjeno. Ali, ponavljam, mi tim pravilom ne vraćamo na cestu dugačke kamione. Ovo se odnosi isključivo na kombinirani prijevoz i tako će i ostati. Nadam se da sam odgovorio na vaše pitanje. Hvala lijepa. Još jedno pod pitanje i magazine Majsna, samo jedna e, primjedba. E, ako nisu prevoditelji nešto krivo preveli, onda je e, komisija upotrijebila zapravo izraz monsta dakle e, ogromni e, teretnjaci e, izgleda da je to bila greška u prijevodu dakle monster trucks je bila greška u prijevodu to izgleda ti dakle misliš na dugačke teretnjake a ja na monster trucks dakle E, taj pojam je upotrebljen u prijevodu, ali to nije ono što je komisija mislila. Budite kratki, molim vas. Imam samo e, dvije napomene koje se odnose na poslovnik. Ja sam jedan od najstarijih zastupnika ovdje. Prije u odboru smo dobivali čaj ili kavu. I, i e, već je dovoljno e, teško što moramo raditi, a uz to su još i kafeterije, odnosno barovi zatvoreni. Dakle, e, to je prva stvar. Druga, ja sam pravnik i deset godina sam radio u odboru za pravo. Jako je teško donositi odluke o odredbama e, kojima se mijenjaju direktive, a zapravo pritom nemamo pred sobom tekst direktive koji bismo trebali promijeniti. E, to se često zapravo događa, ali ja doista ne znam kako bih ovo trebao napraviti. Ja doista ne znam reći što mislim o određenom tekstu kojim se mijenja drugi tekst ako taj prethodni tekst e, nema. I moja posljednja primjedba je sljedeća. Koristim ovu e, priliku jer sam prije nekoliko godina e, susreo se s jednim francuskim senatorom koji je direktor jednog važnog poduzeća za cestovni prijevoz i on mi je rekao da bi volio E, da se odredbe koje se odnose na nosivost se odnose e, na težinu e, tereta, a ne na ukupni teret, ukupno opterećenje. Zato što vrlo često se vrlo često smanjuje težina same kabine, zato da bi se povećala količina tereta mogu ponijeti. E, i to zapravo ugrožava sigurnost tih vozila i drugih e, sudionika u prometu, dakle na cestama. Na cestama. Hvala. Hvala lijepa. E, još želim reći nešto već sa dvije stvari. To sa čajem i kavom je ukinuto zato što su mnogi smatrali da je to suvišno, ali mogu vam reći da su E, kafeterije danas otvorene od 8 sati, a kao što znate e, kava se više ne servira ovdje u dvorani. A što se tiče teksta uredbe. E, tekst vam je dostavljen e, i bilo je na vama hoćete li ga pročitati ili ne, ali u svakom slučaju ste ga dobili. Hvala lijepa, zahvaljujem komisiji na e, prezentaciji i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je dakle nadzor provedbenih ovlasti komisije, izlaganje glavne uprave za mobilnost i promet o nacrtu mjera regulatornog postupka o zračnom prometu što znači obuka pilota, testiranje, redovita provjera, izbjegavanje sudara, potvrda o pružateljima podatkovnih usluga. Dakle, radi se o mjerama u zračnom prometu. E, parlament ima pravo dati svoje primjedbe. U aktualnoj fazi se radi E, samo o mjerama e, sprečavanja e, kolizije, a sada riječ dajem predstavniku komisije, izvolite. Hvala vam. Želim svima dobro jutro. Zatražili ste da vam damo kontekst određenih dokumenta koji su se koristili na sastanku EASE, to u postupku komitologije. Dakle, bavimo se direktivom iz 2008. Zadnji sastanak smo održali u listopadu, ukoliko se dobro sjećam. Čitav niz dokumenata na dnevnom redu. Ovi tekstovi su dostavljeni parlamentu vijeću radi nadzora, zato što nismo dovršili raspravu o svim tekstovima. To vidite na osnovu zapisnika koji su dostupni i koji, su, koji se nalaze u registru dokumenata. Prvi tekst kojim se želim pozabaviti je amandman uredbe 1178 iz 2011. se tiče licenciranja pilota, odnosno zračnog osoblja. Tu imamo čitav niz izmjena svi tekstovi s kojima smo se do sad bavili sadržavaju promjene koje nisu nužno u vezi. Sada kada imamo doneseno svo temeljno zakonodavstvo, dakle o pilotima, operacijama, o zračnim lukama, pokušavamo ih jednom godišnje osvježiti i to činimo jednom godišnje. U ovom uredbi, dakle, o licenciranju pilota Glavna promjena se odnosi na osposobljavanje pilota, dakle modernizacija navigacije, uvodi se usavršavanje koje se temelji na performansama. To je potrebno Dakle, zbog e, tehnoloških e, napredaka vezanih uz okružje u kojima rade piloti, dakle novi piloti moraju steći potrebna znanja. Dakle, to donosi određene dodatne odgovornosti za što se osoblje mora certificirati. Na zadnjem sastanku Zbog toga smo nakon sastanka glasovali o tekstu kako bismo dobili mišljenje i to je upravo dovršeno prije nekoliko dana, dakle dana pozitivno. Mišljenje i tekst će doći u parlament tijekom početka iduće godine. Drugi tekst koji smo razmatrali je bila izmjena koja se bavila operacijama 965 iz 2012. Imamo dakle opet promjene koje se temelje na performansama vezane uz navigaciju. Tu se bavimo pružateljima usluga dakle operacije helikoptera na morskoj pučini. Tu smo uveli neke korekcije, tražili mišljenje EASE, dakle vezano uz izmjenu uredbe 965. Na zadnjem sastanku odbora ovaj tekst nije izazvao kontroverze, osim u jednom dijelu prošlosti smo smo imali mogućnost opt-outa kada je riječ o uredbama, dakle zemlje članice su mogle individualno odlučiti se za ovaj e, period neprimjene, najduže u trajanju od dvije godine. I e, tada je situacija bila dosta fragmentirana, bilo je potrebno dodatno pojašnjenje, u čemu je problem, dakle međusobno priznavanje i Zbog toga smo odlučili izmijeniti pristup, dakle nema opt-outa, već postoji zajednički datum od kad počinje primjena. Dakle, svi imaju mogućnost opt-outa. Dakle, to nam je svojevrsna tranzicija sa novih pravila, sa starih pravila na nova pravila, dakle vezano uz nove dozvole, ovo će se početi primjenjivati, imali smo praktične probleme i zato nismo bili u mogućnosti glasovati o tom tekstu. O tome ćemo raspraviti na idućem sastanku odbora koji će se održati u veljači i bavit ćemo se dakle ovim problem, pravim, problemima u trans, razdoblju tranzicije. Dakle, to je pozitivno mišljenje koje ćemo zasigurno, uh, oko kojeg ćemo zasigurno suglasiti u ožujku. I posljednji tekst koji danas želim spomenuti jest izmjena e, uredbe 1432 iz 2011. To je posebna uredba o izbjegavanju sudara u zraku. I tu imamo mišljenje ASE iz 2014. Ovaj tekst nije izazvao kontroverze i bilo je važno uskladiti dakle pravila koja se tiču jedinstvenog neba, time se bavi jedan drugi odbor. I ovaj ako se ne varam, umeđu vremenu vama poslan na razmatranje. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Žoš ima riječ. Hvala lijepo gospodine predsjedniče i hvala komisiji na ovom uvodnom izlaganju. Po mom mišljenju ovdje se radi o vrlo važnim stvarima. Imam osjećaj da smo već izgubili nešto vremena E, odnosno nisu, još nisu svi tekstovi na raspolaganju, tako da opet moramo čekati. Rečeno je da ćemo čekati do veljače, a kako postoji mogućnost za zemlje članice, e, mogućnost opt-outa za zemlje članice, onda e, to više nije veljače nego ožujak, dakle to ograničava mogućnost e, članovima odbora da se doista pozabave time. E, dakle, zašto je to tako? koji su razlozi za to odlaganje? Hvala lijepa. Izvine Majsno ima riječ. Hvala lijepa i hvala komisiji na ovoj prezentaciji. Imam jedno jedino pitanje, a tiče se obuke pilota. Da li je predviđeno, odnosno da li e, se vodi računa o tome da su e, avioni sve bolje opremljeni, odnosno e, lete bez sudjelovanja pilota, lete na autopilotu Dakle, tehnika je sve kompliciranija i ja se pitam da li bi trebalo potpuno promijeniti obuku pilota kako bi se e, e, prilagodili e, tim tehnološkim promjenama. To sam pitanje već nekoliko puta postavljala i još nikad nisam dobila odgovor. Dakle, da li je moguće kod upravljanja avionom, avionom upravljati sa tla, kao što, slično kao kod e, upravljanja svemirskim letjelicama. Hvala gospodine predsjedavajući. E, e, točka 14 dnevnog reda ilustrira ono o čemu sam malo prije govorio. Mislim da ste me krivo razumjeli. Ja sam rekao da mi konstantno razgovaramo o dokumentima koji mijenjaju direktive ili uredbe, a da pritom nemamo pred sobom originalne dokumente. I vi mi niste odgovorili. Ja sam pročitao i to pažljivo dokumente koje smo dobili. Ali o čemu mi ovdje govorimo? Govorimo o novoj uredbi koja bi trebala izmijeniti uredbu 1332 iz 2011. godine. Na primjer, četiri te uredbe, ali zna li itko od naših kolega kako sada izgleda sadašnja verzija e, odredbe članka četiri? Ne znate. Dakle, mi bismo trebali istraživati dokumente i kao pravnik vam kažem, ja ne znam kako razgovarati o tekstu kojem se mijenja drugi tekst, a da pritom taj drugi tekst nemam pred sobom. Znači, da, ali da je sve to savršeno raspoloživo i to dovoljno unaprijed, bilo bi puno lakše jer bih onda vidio što stoji u odredbi članka 4 koji mijenjamo. Ja nisam pravnik, ali u vezi s tim se s vama slažem. Ja također ne mogu govoriti o tekstu koji ne poznajem, ali svaki tjedan imamo izvještaj o komitologiji i unutra u tom izvještaju je tekst, ako se vi dobro pripremate za sastanke, onda e, možete u tom izvještaju o komitologiji imati uvid u sve te tekstove. Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala, imam jedno pitanje za komisiju. Kad smo sad kod te teme, mislim da E, to upravo ima s tim veze. E, nedavno se u Špiglu moglo u Njemačkoj pročitati da e, u vezi sa nesrećom koja se nedavno dogodila sa zrakoplovnog German Wings da će piloti biti podvrgnuti e, nasumičnim e, provjerama e, da li su pod utjecajem droga ili alkohola pitanje, moje pitanje je da li znate nešto o tome i još jedno dodatno pitanje kako se provjerava psihičko stanje pilota njegova psihička sposobnost da obavlja svoj posao i još jedno pitanje, imamo e, slučajeve da su e, ispušni e, toksični plinovi ušli u kabinu i da su zapravo oba pilota bila omamljena, odnosno izgubili svijest zbog toga. Dakle, kako se, što imate za reći u vezi s tim? Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Što se tiče prvog pitanja, dakle, od kojeg datuma su tekstovi dostupni, oni kasne. Zato što ste vi iste stavili vrlo brzo na dnevni red. Zato što se još nije glasovalo u odboru o dva od ova tri teksta. O jednom tekstu je glasovanje održano prije tek nekoliko dana i moći ćemo ga donijeti, e, dostaviti na, za, na nadzor tek nakon što dobijemo mišljenje. Dakle, vjerojatno za idući sastanak vašeg e, odbora ćemo imati taj tekst. Vezano uz osposobljavanje pilota vezano uz razvoj tehnologija važno je razlikovati velike mm, avione gdje se ljudi osposobljavaju za određenu dakle, vrstu zrakoplova, tu se osposobljavanje prilagođava određenom tipu aviona. I prilikom certificiranja zrakoplova obraća se pažnja dakle, na potreban trening pilota kako bi se mm, na odgovarajući način upravljalo zrakoplovom. Mm, o čemu ovdje govorimo su uglavnom manji zrakoplovi. Gdje bi dakle piloti mogli koristiti navigaciju koja se temelji na performansama, dakle općenito, to ovisi i o vrstama zračnih luka. Dakle, također osposobljavanje se mora razvijati u skladu sa novim tehnologijama. Posljednja točka, dakle testiranje na alkohol i drogu, to nije predmet ovih tekstova. I tome nismo glasovali na sastanku odbora EASE. Sama EASA je izradila akcijski plan nakon nesreće zrakoplova Germanwingsa. Imamo određene ideje za koje smatramo da su dobre, ali to se sada tek treba razraditi u suradnji sa stručnjacima da bismo vidjeli kojem obliku trebamo iznijeti ove promjene, hoće li to biti smjernice, izmjena zakona, još uvijek radimo na tome i to bi trebalo biti dovršeno tijekom 2016. godine. Dakle, vratit ćemo se na ta pitanja jednom kada budemo imali gotove prijedloge. se tiče zraka u kabinskom prostoru, znate da smo da se sada moraju prijaviti svi incidenti vezani uz te probleme, dakle, to će nam omogućiti bolji pregled stanja jer su sada prijave obavezne. Stovremeno je je uključena u istraživačke projekte koji se bave ovim pojavama zato što do sad e, raspoloživi podaci nisu dovoljni. Ovdje se spomenuo također pitanje umora. Imamo nova pravila vezana uz vrijeme provedeno na u letu. Oni stupaju na snagu početkom iduće godine. Dakle, svi operateri trenutno prilagođavaju svoje pravilnike novim ograničenjima, dakle vremena provedenog u letu. I mislim da je rok za stupanje na snagu tih zakonskih e, odredbi e, veljača iduće godine. Hvala lijepa. E, rokovi za amandmana, interni rok je 21. siječanj, a 28. siječanj, a rok za Europski parlament je 23. ožujak 2016. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je saslušanje o tržnom natjecanju u međunarodnom zračnom prometu. E, molim govornike da dođu na podi. So, Imamo šest govornika koje e, želim predstaviti, a potom ćemo imati raspravu. Imamo dovoljno vremena. Drago mi je da ste svi došli kako bismo kako bi s nama raspravljali o tržnom natjecanju u međunarodnom zračnom prometu. Najprije riječ želim ispričavam se, ne, najprije e, Alan Lambrozo e, iz e, OSS-a Pariz najprije dakle riječima ima gospodin Lombrozo. Uh, Dobro jutro svima, uh, uvaženi zastupnici, dame i gospodo, čast mi je zadovoljstvo govoriti danas o našoj perspektivi u uh, pogledu tržnog natjecanja u međunarodnom zračnom e, prometu. E, dakle, ja sam Alain Lombroso, ekonomista u Međunarodnom e, forumu za promet OECD-a i hvala tajništvu i odboru što su me pozvali i isto tako hvala komisiji na sjajnom istraživanju koje su proveli u ovom području koje je objavljeno početkom ovog mjeseca i mislim da je tu jako važnih e, stvari o kojima ćemo razgovarati i danas. Mislim da sada možemo prijeći na samu temu. Što je Međunarodni forum za promet? Mi smo međunarodna organizacija sa 57 država članica, 30 među kojima je 27 e, država članica Europske unije. Mi smo neovisna organizacija E, imamo think tank, analitičku e, instituciju i imamo projekte u kojima su pomogle neke države članice i isto tako mi organiziramo godišnji e, sastanak na vrhu ministara za prijevoz. Ukratko, kad je riječ o zračnom e, prometu u Europskoj vjerojatno vam je sve to dobro poznato. Samo bih htio reći da je to vrlo važna industrija koja zapošljava 5,1 milijuna e, ljudi, e, a doprinosi 365 milijardi eura BDP-u. To je nešto što predstavlja samo tkivo naše međunarodne organizacije. Međutim, kada pogledamo zrakoplovstvo u Europskoj uniji, primijetili smo da se zapravo težište prebacuje prema istočnim granicama Europske unije te izvan Europske e, unije u smjeru Azije. Kao što možete vidjeti e, na gornjem grafičkom e, prikazu od 2008. do 2014. godine zabilježili smo porast putničkog prijevoza u Europi iako je polazična osnova za brojne zemlje zapravo bila puno manja, međutim stopa rasta u Europi i drugdje je drugačija. Kao što možete vidjeti na donjem grafičkom prikazu, to, je, to su naše prognoze, pratili smo 310 različitih globalnih tržišta E, kao što možete vidjeti, e, do 2030. godine očekujemo udvostručenje prometa u Europi, što ne odgovara zapravo stopi rasta u ostatku svijeta, e, koja je ponegdje zapravo više nego dvostruko veća, a nekad i trostruko veća. Dakle, rast se očekuje u Europi, ali ne toliko kao u ostatku ostatku svijeta, tako da se očekuje smanjenje e, tržišnog udjela e, Europe, što će naravno imati različite e, posljedice, uključujući i na politiku prometa. Što to znači? To znači da e, treba dobro promisliti o e, pitanju zagušenja zračnih luka, kako bolje upravljati postojećom infrastrukturom ili e, kako pripremiti infrastrukturu za buduće potrebe. Kad pogledamo međunarodnu konkurenciju u zrakoplovstvu, u našem istraživanju bavili smo se pitanjima istih uvjeta za sve. To je obično jedna od onih stvari oko, se, oko koje se svi slažu da je potrebno, ali je teško je jako odrediti što je to. Najveći stručnjaci se nisu mogli e, dogovoriti oko toga što su to zapravo jednaki uvjeti za sve. Jasno je da e, postoje prirodne e, prednosti e, poslovanja u jednoj državi u odnosu na drugu. Vrlo često se govori o jednakosti prilika, a ne o jednakosti ishoda, odnosno rezultata. Pa se zapravo nije toliko važno da svi imaju jednake uvjete, već da se dobro koriste oni uvjeti koji su nam dani. E, ovaj graf dobro pokazuje e, zapravo poslovno okruženje različitih zračnih e, prijevoznika i kao što možete vidjeti što ste više izvan, to vam je poslovno okruženje lakše nego ako ste unutra. Lufthansa pred, je prikazana ovom žutom bojom unutra. Poanta ovog grafa je da usporedimo Lufthansa sa drugim avioprijevoznicima. I kao što možemo vidjeti, zračni prijevoznici unutar Europske unije i izvan Europske unije imaju potpuno različite uvjete poslovanja. Ali kad vidimo različite E, uvjete e, pod kojima posluju avioprijevoznici širom svijeta, onda ideja jednakih uvjeta za sve zapravo postaje iluzorna. Unutar Europske unije postoje vrlo stroge smjernice o tome za što se dopuštaju e, državne potpore. Komisija je provela brojne mjere protiv država članica kada su zaključili da se mjere državnih potpora primjenjuju na nezakonit način. O čemu se zapravo radi? Nacionalne vlade žele imati mogućnost davati državne potpore svojim nacionalnim avioprijevoznicima ako misle da je to potrebno. No izvan Europske unije ne postoje jasna pravila o tome što je dopušteno, a što ne. Tablica na desnoj strani sažima američko izvješće vezano uz e, otvoreno nebo i zapravo osporavanje e, tih argumenata od strane Emirata. Primjerite, primjerice, Amerikanci su smatrali da je jedna vrsta um, određene um, državne potpore da nisu prihvatljive, a Emirati su smatrali drugačije. Prije svega se to odnosilo na stečaj. Dakle, um, mi zapravo teško možemo definirati što je uopće subvencija, ali ono što želim reći je da ne postoji globalni režim koji sve to obuhvaća i regulira, dok um, i u Europskoj uniji je uh, to vrlo jasno. E, globalni okvir i kao zahtjeva zapravo da postoji e, globalni okvir onoga za ono što je dopustivo, što nije, kako to provjeriti, kako mjeriti i kako e, provesti. Ali zbog prirode zrakoplovstva ovo se mora napraviti na globalnoj razini i to na razini i kava. Puno su napravili, ali ima još dosta prostora za napredak. Biću kratak. Kad je riječ o vlasništvu i kontroli, htio bih samo reći da je ovo nešto o, čemu treba razmisliti. Potrebna liberalizacija vlasništva i kontrole, pogotovo kada je vlasništvo samo e, postoji iz financijske perspektive, a ne iz strateške. Europska unija je puno e, naprednija od ostalih e, jurisdikcija po ovom pitanju. Sada ćemo preskočiti dva slajda. I na kraju bih htio reći da mislimo da nikad se neće uspostaviti isti uvjeti za sve u području zračnog prometa, ali trebamo zadržati tržište koje je konkurentno, koje omogućuje interkonektivnost e, za prijevoznike i za putnike, te trebamo se e, pobrinuti da cijeli lanac e, opskrbe u zračnom prometu ostane konkurentan. I na kraju vas pozivam e, na sastanak na vrhu o zelenom i inkluzivnom prometu koji će se održati iduće godine u Leipzigu. Hvala. Hvala lijepa. Da, za izlaganje imate šest minuta. Sljedeći govornik je gospodin Hussein Khan, on je e, izvršni direktor e, Udruženja europskih autoprevoznika. Gospodine Khan, imate riječ. E, hvala vam na pozivu, drago mi je da sam ovdje s vama i da vam mogu izraziti stavove udruge europskih zračnih prijevoznika AEA. Definiramo najprije kontekst. Moj uvaženi kolega nam je dao podatke o pojedinim e, brojkama. Neću detaljno govoriti o njima. Mi držimo da zahvaljujući dovršetku e, jedinstvenog tržišta 90. godina otvorile su se brojne prilike, pojavili su se novi E, poslovni modeli, e, više konkurencije na tržištu, više prilika i mogućnosti za e, potrošače i tako dalje. Sada to već traje više od deset godina. Međutim, primijetili smo da konkurentnost europske industrije se smanjuje u globalnom kontekstu. U drugim područjima svijeta se zapravo prepoznala vrijednost e, zračnog e, prometa i Europa je to riješila i na, e, institucionalnom nivou. U našem strateškom planu koji smo usvojili prije dvije godine, tražili smo jednake uvjete za sve. Mislimo da je to jedan od ključnih elemenata. Kao što je gospodin Lambroso već rekao, Eh, on je zapravo iznio neke vrlo zanimljive argumente vezane uz tu ideju o jednakim uvjetima za sve. Mi mislimo da ti jednaki uvjeti doista jesu jako važni, zato što poslujemo kao industrija u vrlo eh, kompetitivnom eh, segmentu i u Europi izvanje. Od komisije smo tražili tri stvari a to je da se regulira kada je regulativa potrebna, da se provodi postojeć, provode postojeći propisi i da se ne preopterećuje industrija niti putem povećanih troškova niti administracije. Dakle, mi trebamo se baviti uređenjem i sređivanjem e, vlastite kuće, a ne toliko baviti se s onim što, onim što se događa vani. Strategija za zračni promet e, objavljena je prije nekoliko tjedana i tu stoji da je europska e, zrakoplovna industrija nešto što jako doprinosi e, europskom gospodarstvu zapošljava pet pa čak do 9 milijuna ljudi, a tu su još i ciklički i dodani E, učinci. U svakom slučaju je to nešto što e, omogućuje rast i oporavak Europe. Nažalost, unatoč e, priznavanju doprinosa ove industrije gospodarstvu i već sam rekao industrija je vrlo kompetitivna i marže su vrlo niske. Ono što je prema našem mišljenju jako važno je da imamo industriju koja je bazirana u Europskoj uniji i koja osigurava e, rast, e, konkurentnost i konektivnost. E, letovi unutar Europske unije od strane prijevoznika koji su, koji imaju sjedište u Europskoj uniji omogućuje zapošljavanje četiri puta više ljudi nego kad se ne radi o prijevoznicima koji imaju sjedište u Europskoj uniji. Mi se nadamo da će komisijna strategija odigrati ključnu ulogu u tome. Kao što sam već rekao, najvažnije je zapravo dovesti u red vlastitu kuću. Europsko tržište ne može se uređivati izolirano od drugih. E, postoji vrlo snažan i kompleksan lanac vrijednosti između između e, ponude i potražnje. Ima jako puno primjera e, pružatelja usluga koji su monopoli ili oligopoli i mislim da je zapravo jedinstveno europsko nebo danas ipak najbolji primjer uređenja tržišta. Kao što sam već rekao, mi e, radimo na globalnom tržištu. Trebamo shvatiti koje su to mjere koje imaju najveće učinke na europske zračne prijevoznike, kako se to odražava u globalnom kontekstu. Primjerice, e, mislim na sustav emisije jedinicama e, emisija, dakle sustav ETS i sl. Sada ću se kratko osvrnuti na vanjsku komponentu kako bi se ostvarili odnosi između e, europskih prijevoznika i ostalih prijevoznika u svijetu kako bi se povećala konkurentnost europskih prijevoznika, mislimo da bi e, i dalje najvažnije bilo definirati regulatorni okvir, a tu bi trebalo imati na umu da e, se osigura poštena tržna utakmica za sve. Ova strategija ne ne podrazumijeva reviziju uredbe 868 koja bi mogla biti ključni instrument da se to ostvari. Kad je riječ o poslovnoj tržišnoj e, utakmici, to je nešto što je povezano uz državne potpore, zaštitne mjere i tako dalje. Dakle, to je nešto o čemu se razgovaralo i na razini IKO-a, ali mi podupiremo napore komisije da promovira e, klauzulu, o poštenoj konkurenciji. I oduvijek smo e, se zalagali za liberalizaciju vlasništva i kontrole i to po principu recipročnosti. Kad je riječ o mandatu koje je komisija e, tražila za pregovore s neeuropskim zemljama, mi smo to podržali. E, to vrijedi i za zaljevske države, za ASEAN i za Kinu. Samo ću, e, samo ću nešto više reći o tome. Pregovori s Brazilom traju od 2010. godine. 2011. E, godine trebali su doveli do sveobuhvatnog sporazuma. Do toga nije došlo i dalje pregovaramo s Brazilom. Brazil je samo primjer kada je komisija dobila pregovarački mandat od država članica i od parlamenta, mi nismo mislili da će to biti um, bjanko ček, odnosno već da postoje vrlo jasne stvari koje treba postići. Mi podupiremo dijalog između europskih i zaljevskih država, iako je mandat dan, dan za pojedine prijevoznike, svejedno mislimo da bi trebalo nastaviti dijalog između e, Europske unije i GCC-a. E, kad je riječ o ASEANu, mislim da je potrebno e, doći do regulatorne konvergencije, to je pragmatični pristup. Kad je riječ o Kini, najprije treba se pozabaviti sigurnošću, a nakon toga bi trebao slijediti horizontalni sporazum. Kad je riječ o Kini, trebamo znati da kad se bavimo kinom imamo tu i e, pitanje prelijetanja ruskih zrakoplova e, nad Sibirom. E, I to je nešto što treba imati na umu kada ćemo pregovarati o sveobuhvatnom sporazumu s Kinom. Hvala. Danke sehr für den Vortrag und der nächste Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin John Henlen koji je glavni tajnik e, udruženja niskobudžetnih avioprijevoznika. Izvolite imate riječ. Dobro jutro. Hvala vam što ste nam dali priliku da izložimo svoja stajališta. Mi smo udruženje niskotarifnih prijevoznika. Vrlo smo aktivni i fokusirani na funkcioniranje unutarnjeg europskog tržišta. Ovo su svi naši članovi. Kada je riječ o zračnom tržištu, mislimo da je liberalizacija dobar put. Vidimo ovdje velik rast kada je ona u pitanju, međutim nema je svugdje. Vidjeli smo probleme i sa liberalizacijom tržišta. To nije jednaka situacija kao u ostatku svijeta jer imamo naime vrlo e, stroge sporazume o uslugama u nekim slučajevima. Evropska unija je tu liberalizirala situaciju. To je dovelo do snažnog rasta e, konkurencije, to je znači više izbora za potrošače. koje koriste od liberalizacije. Prije svega bolja povezanost. To je jedan od light motiva strategije zračnog prometa. Vidimo čitav niz novih ruta koji su uvedene nakon liberalizacije tržišta, naročito unutar Europe imamo uparivanje gradova koje do sad nije postojalo, ljudi vrlo često putuju. To je porast povezivanja od 10% dovodi do e, rasta nacionalnog BDP-a od 0,5%. Dakle, to je povezano sa e, boljitkom koji se odnosi na zemlje koje razvijaju ovu vrstu prometa i za njihova gospodarstva. To također povećava broj radnih mjesta. također izravnu korist od toga imaju i potrošači zato što imaju veću mogućnost izbora. Jedan od prepreka liberalizaciji Mi smo u Europi značajno razvili naš zračni promet. Trebali bismo nastaviti gledati unaprijed kako smo bili uspješni u prošlosti, tako moramo biti i u budućnosti. Mi smo bili predvodnici. Međutim, međuvremenu zračni promet je postao jako razvijen na globalnoj razini, tržišta se razvijaju. Nije više dovoljno učiniti ono što smo poduzimali u prošlosti. Postoji strah od promjena i to je naročito prisutno u nekim zemljama. Misli se da liberalizacija oslabi nacionalne interese, te tu dolazi do usporavanja opravdanje, zato je, pogledajte što je to učinilo našem e, dijelu tržišta, međutim, to nije uvijek nešto dano, to je nešto sasvim krivo i to morate zaraditi i zadržati. Također još jedan krivi koncept je vlasništvo nad domaćim e, tržištem. Vi ne posjedujete potrošače, vi im omogućavate fair tržišnu utakmicu i možda će oni biti privučeni od nekoga tko ima bolje uvjete. Konkurencija. Čuli smo mnogo o konkurenciji koju e, provode prijevoznici zemalja Prezijskog mm, zaljeva. Njihove vlade su imale vrlo pozitivan pristup zračnom prometu, investirali su u zračne luke, ekspandirali usluge. Tu je industrija iskoristila ovu njihovu poziciju između različitih tržišta i zbilja sretno je mi bismo trebali djelovati u skladu sa ovim razvojem situacija, ne žaliti se. Međutim, što imamo u Europskoj uniji? Imamo e, rasprave vezano uz proširenje kapaciteta pista, broja pista, imamo visoke, visoke, visoke poreze, imamo visoke e, takse na aerodromima. Imamo šest od deset najprofitabilnijih zračnih luka u Europi. Njihove naknade su naročito skupe za evropska zračna, evropska zračna prijevoznike. Imamo također noćnu zabranu leta. Veli se da je to naša prednost. Da, ali tada se ne možete žaliti ukoliko vlade e, drugih zemalja imaju drugačiji pristup e, ovom tržištu. Kako možemo poboljšati tržišnu utakmicu? To se razlikuje od konkurencije. Po meni često se ove riječi pogrešno koriste. Imamo samo nametnute kazne. Imamo jedinstveno europsko nebo. Znamo da je to način da se ide unaprijed. Imamo fragmentiran zračni prostor. To je skupo i stoji 5 milijardi eura godišnje. Također imamo evropski ETS, mi ga podržavamo. Mislili smo da će biti učinkovit, međutim to on više nije. Sada ćemo imati globalna rješenja i zbog toga je ovaj sustav redundantan. Da, riječ je o dvostrukim pravilima kojim se moraju povinovati evropske tvrtke. Liberalizacija je dobar dobar signal za budućnost. Ja se slažem sa onim što je navedeno u Čikaškoj konvenciji koja se bavi jednakošću mogućnosti. To je ono što, za što se mi zalažemo. Moramo to osigurati i evropskim avio prijevoznicima. To ne, će pozitivan ishod, ali vi morate tu djelovati. Morate djelovati u izmjenjenom tržištu. Međutim, to nekada koristimo kao izliku. Međutim, imamo liberalizirane sporazume, poput onih sa SAD-om. Međutim, i dalje imamo problematične situacije sa nekim e, postojećim pravilima koji izazivaju komplikacije. Također imamo i protekcionističke propise, primjerice u SAD-u sa Amerikom. Imamo zemlju dakle, koja se zalaže za liberalizaciju, a i dalje koristi državne poticaje. Oni se žale dakle na politiku koja se provodi u zemljama zaljeva. I rekao bih da je put unaprijed za nas nastaviti dakle liberalizaciju na razini, na razini Europske unije. Nadam se da će vijeće iskoristiti mogućnosti za europske avioprijevoznike, da će se oni moći pripremiti na tu razinu konkurentnosti. Uredba 868 pritom smeta mogla bi smanjiti pregovore, odnosno oslabiti pregovore o novom mandatu Zato moramo gledati unaprijed, a ne unatrag. To je danas moja poruka vama. Hvala lijepo. Uh, Hvala vam, moramo se držati dodijeljenog vremena. Ja sam rekao, ovi prijevoznici uvijek uh, kasne, ali mislim da to nije danas slučaj. Da riječ ima gospodin Dirk Poloček, predsjednik Evropskog udruženja Kokpita. Hvala vam na pozivu danas. Prije svega hvala vam što ste nam dali priliku da u ime zajednice pilota progovorim na današnjem sastanku. Citirat ću da činjenicu da je ovo velika prilika da se ojača zračni prijevoz u Europi kao ključan zamašnjak rasta. I to je upravo ono kako mi gledamo na situaciju vezanu uz industriju. Dakle, tu se stvaraju nova kvalitetna radna mjesta, međutim, nažalost, ovo ne vidimo uvijek na dijelu u Europi, to vidimo prije svega u zemljama Perzijskog zaljeva. čini se da tamo razumiju stratešku važnost zračnog prijevoza. Riječ o vrlo važnoj industriji, omogućava bolju povezanost, kao što smo to već čuli, rast, radna mjesta, povezuje nas sa našim tržištima diljem svijeta. Problem je što vidimo neravnotežu u interkontinentalnom tržištu i to na štetu europskih avioprijevoznika ću vam pregled činjenica. Pavi prijevoznici iz zaljeva povećali su svoje kapacitete za i izvan Evropske unije za 112%. Evropski prijevoznici su doživjeli pad od 40%. Dug, u dugim prugama sudjeluje 205 evropskih uh, avioprijevoznika, to znači zaradu od 64 milijarde dolara, međutim vrijednosti su puno veća kada govorimo o operaterima iz zemalja Zajeva, tri puta više dakle nego što je ono što mi ostvarujemo. Europske mm, tvrtke nisu ovdje ostvarili velik rast tijekom zadnjih godina. Slučaj je sa zemljama zaljeva da su povećali kapacitete za pet puta unatrag nekoliko godina. je jedan ra, rad na jednom zrakoplovu u Europi stvara i do 300 e, radnih mjesta. Brojke su puno veće u zemljama zaljeva. Dakle, svaka ruta koja se izgubi e, u konkurenciji sa ovim tvrtkama e, to donosi gubitak radnih mjesta. Želim biti vrlo jasan, evropska zračna industrija ne treba ne, ne treba strahovati od e, druge, od konkurencije. Mi se zalažemo za čvrstu i e, pravednu konkurenciju, ali potrebna su jednaka pravila za sve. Govorim i o korištenju državnih poticaja i tako dalje. konkurencija sa drugim regijama svijeta i drugim tvrtkama je nešto manje kontroverzna, recimo sa zemljama ASEANA, jedna, e, izravan broj veza između Europe i ASEANA je dramatično opao tijekom zadnjih pet godina i to upravo zbog konkurencije iz zemalja zaljeva koje stvaraju nove rute, razvijaju kapacitete. Mislim možemo reći da međukontinentalna povezanost pati. Još jedno pitanje je mogu li vanjske investicije iz zaljeva u Europu biti nešto čime se možemo koristiti. Imamo već primjer takvih investicija. Ono što vidimo danas ove investicije ne stvaraju dodatan, e, dodatnu vrijednost, ne stvaraju nove rute. I već imamo preveliku kapacitiranost na našem tržištu i umjesto da se stvaraju nova radna mjesta, radna mjesta se u Europi gube. Ove investicije znače da se smanjuju izravne veze, povećava se broj međuveza sa zemljama zaljeva. Posljedice po naše gospodarstvo postaju sve vidljivije. Potrebno su dakle jednaka pravila za sve, kao što sam malo čas istaknuo, kako bismo se mogli nositi sa konkurencijom iz trećih zemalja. Međutim, kako to postići? Prije svega riječ je pristupu tržištima. Europa je dragocjeno tržište 500 milijuna, Evropljana želi putovati i još veći broj ljudi želi posjetiti Europu. Međutim, pristup tržištu se može riješiti na jedan način. Moramo se osigurati da postignemo ono što trebamo putem pregovora o postizanja pravih uvjeta. Kako bismo to ostignuli pravednu tržišnu utakmicu moramo pregovarati e, na razini Europske unije sa zemljama zaljeva. naši propisi moraju biti jako čvrsti. Što to znači? To znači jak e, mandat koji će se fokusirati na pravednu konkurenciju dok će se istodobno uvesti neke korekcije u postojeće sporazume. Moramo otvoriti značajne poglavlja koje se tiču državne poticaja, transparentnosti, zaštite okoliša, zaštite radnih prava. Također, potrebne su jake socijalne klauzule. Međutim, prije što nastavimo, moramo se postaviti pitanje što je ono što možemo dobiti iz takvih e, sporazuma. Trebali bismo se koncentrirati na zaštitu naših prava, kao što je Evropska uredba 868 iz 2004. koja se tiče poticaja. Šteta da revizija uredbe nije dio paketa zračnog prometa i htjeli bismo da se vrlo brzo na stolu nađe konačni prijedlog. Kada se tiče investicija zemalja zaljeva u evropske tvrtke, je li riječ o trojanskim konjima kojima se želi naštetiti našem tržištu. Ono što je jasno, već imamo liberalne propise koji se tiču stranog vlasništva i to se ne smije dodatno oslabiti niti na osnovu reciprociteta. Što više, oni se moraju jačati kako bi se osigurala učinkovita kontrola europskih zračnih operatera. piloti uvijek žele doći na vrijeme, zato ću sada skratiti, vidim da sam e, prešao svoje vrijeme. Jedna stvar je jasna, nijedna jedinstvena industrija ne može biti, e, ne može e, biti konkurentna ukoliko ne postoje jednaka pravila za sve. Hvala lijepa. Hvala lijepa, sada gospodin Olivier Jankovec, on je glavni direktor Međunarodnog vijeća aerodroma za Europu. Hvala lijepa, hvala gospodine predsjedniče što ste nas pozvali i omogućili da prezentiram, da e, damo prezentaciju. Ja sam pripremio svoju prezentaciju i e, oslonit ću se na parlamentarne asistente da e, idu od slajda na slajd. Kao prvo želim reći da europski aerodromi pridaju veliku pažnju vanjskim odnosima jer povećavanje broja destinacija i, i broja putnika je e, imperativ u našem poslovanju. To je naravno i e, u srži njihove društvene uloge, a e, to je u krajnjoj liniji podržavanje gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta. Mi mislimo da e, bi nam konkurentnost e, moral, e, pomogla, omogućila da omogućimo bolju povezanost, da bolje služimo putnicima i mislim da je uloga koju smo do sada igrali u tom smislu bila vrlo pozitivna. Ali danas naravno imamo novi fokus, a to je vanjska dimenzija. Kako možemo e, ići dalje izvan granica našeg unutarnjeg tržišta. Vanjska dimenzija je vrlo relevantna u, u zračnom prometu tu dolazi do pomaka na novorastuća e, gospodarstva. Mislim da je to vrlo važno jer u tom kontekstu zračna e, povezanost i naša i dostupnost e, novih brzo rastućih gospodarstava je od strateške važnosti. Što to znači? To znači pojavu novih avioprijevoznika koje, što naravno utječe na tržište ali u istoj mjeri u kojoj su to u prošlosti činili niskotarifni e, avioprijevoznici. Dakle, što se tiče e, povezanosti, e, jasno je da je to povezano sa gospodarskim rastom. 10% povećanja e, što se tiče povezanosti u zračnom prometu znači povećanje BDP-a za 0,5%. E, dakle, mnogo se govori o tom konceptu iste, ista pravila za sve, iste šanse za sve. E, međutim, možda je to koncept koji zapravo nije dobar koncept jer zašto zato što tržišno natjecanje nikad nije savršeno nikad ne pruža savršeno iste šanse za sve e, zbog e, same geografske e, geografskog položaja vidimo da nemaju svi iste šanse jer, su, jer nemaju svi isti geografski položaj. primjer zemlje zaljeva su tu u prednosti zbog svoje lokacije koja im dopušta e, zapravo e, vrlo učinkovito poslovanje u financijskom smislu ali tržišno natjecanje također ne pruža iste šanse svima i zbog različitih e, političkih odluka na primjer e, javne investicije u infrastrukturu u aerodrome su van e, Europe opće raširena praksa nadalje u Europi aviokompanije plaćaju za svoju za sigurnosne mjere i nadalje E, zbog fiskalne politike, e, na primjer e, poreze avioprijevoznici plaćaju samo u Europi. Dakle, mislim da moramo razmisliti o političkim odlukama koje donosimo u Europi, a koje pogađaju naše avioprevoznike. Postoje još neki dodatni elementi koji iskrivljuju tržišno natjecanje i poremećuju ga na primjer imamo potpuno integrirane modele e, poslovanja kod naših konkurenata postoje i poluintegrirani modeli na primjer u SAD-u e, gdje postoje i avioprijevodnici koji zapravo e, su samo djelomično u privatnim rukama Ovi citati su uzeti sa e, internet stranice aerodroma u Dibaju. E, e, Stvoriti svijet koji, koji stvoriti aerodrome koji će biti vodeći u svijetu kako bi se povećao prosperitet i e, globalni, globalna pozicija Dobaja. Tako da mislim da je tržišno natjecanje u kojem svi imaju iste šanse zapravo e, fantazije i nerealna, e, nerealna iluzija. Dakle, ono što mi imamo je otvoreno nebo i tražimo pošteno tržišno natjecanje, tražimo jednakost mogućnosti što ne znači i jednakost rezultata. A sada što se tiče pristupa u Europskoj uniji mislimo da su bilateralni sporazumi da, da nisu dovoljni odnosno da to nije e, put kojim trebamo krenuti jer su oni, jer je taj bilateralni način razmišljanja povijesno gledano zapravo uvijek bio prepreka e, za e, tržišno natjecanje. Imali smo e, neka pitanja u vezi sa sa e, klauzulom zajednice. Dakle, po našem mišljenju e, put naprijed su sveobuhvatni sporazumi i otvoreno nebo, a to zapravo, to naravno znači e, da, da su to preduvjeti da bi tržno natjecanje bilo pošteno. E, te klauzule bi trebale biti univerzalne, e, svi dionici bi trebali biti na jednak način tretirani, dakle ne bi trebala postojati diskriminacija. E, dakle, jednaki dogovoreni principi bi se trebali primjenjivati na sve avioprevoznike što se tiče E, subvencija i državnih potpora. Ono što nam je također potrebno je sveobuhvatni pristup e, na europskoj e, razini i mislimo da se komisija tu kreće u pravom smjeru sa ovim regulatornim paketom, ali moramo razmisliti o načinu kako tretiramo avijaciju i ponavljam jedino u Europi zračni promet se oporezuje, imamo vrlo stroga pravila što se tiče javnih, javnog financiranja, ništa od toga ne postoji van Europe. E, I želio bih samo odgovoriti što se tiče e, ovih naknada e, za aerodrome. Moram jasno reći da aerodromi zapravo subvencioniraju zračne prijevoznike Dakle, cijela ta retorika protiv e, aerodromskim naknada je zapravo samo izgovor koji se pokušava ju prikriti nesposobnosti avioprijevoznika da posluju e, pozitivno. Mislim da moramo napredovati sa implementacijom e, strategije za zračni promet i potpuno podržavamo dati mandat i nadamo se da će e, komisija nastaviti vrlo brzo e, i postići brze rezultate u svom daljem e, radu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Klaus Geil iz opće uprave MOVE Europske komisije. Hvala što ste pozvali Europsku komisiju da sudjeluje u ovom zanimljivom saslušanju. Zadovoljstvo mi je biti ovdje. Tema koju ste odebrali je prema mome mišljenju jako važna, a pitanja koja ste postavili su vrlo relevantna i aktualna, da ću sve od sebe da odgovorim na njih tijekom ovog jutarnjeg dijela. ako će biti pitanja, rado ću odgovoriti na njih. Ispričavam se unaprijed ako ću malo duže to govoriti, ali u interesu jednakih uvjeta za sve, gospodine predsjedavajući, nadam se da ćete mi dopustiti da govorim nešto duže. E, tržišna utakmica, e, liberalizacija, jednaki uvjeti za sve u zračnom prometu kako pregovarati u ovim sporazumima. Dakle, to su teme o kojima se strastveno do sad raspravljalo. E, to također stoji i u e, strategiji za zračni promet e, za Europsku uniju koji je usvojen 7.10. ove godine, a istog dana je ovdje i predstavljen. Dio koji se odnosi na liberalizaciju u zračnom prometu ponekad pa čini se da zapravo se paradoksalno Europa prikazuje kao protekcionistički nastrojena i kao eh, di, dakle, unija koja ograničava pristup tržištu. Mi smo najotvorenije tržište na svijetu i mi mijenjamo način na koje, na koje stvari funkcioniraju i sve to na korist građana. A isto tako nudimo nove poslovne mogućnosti avioprijevoznicima. E, unutarnje tržište Europske unije je sada već nekih 20 godina potpuno liberalizirano i zapravo često zaboravimo što to uopće znači. Ali posljedice toga, bolja konektivnost, e, veća konkurentnost, niže cijene, nove rute, dakle one su i dalje prisutne. E, novi prijevoznici sada e, predstavljaju 50% zračnog prometa u e, Europi. E, Ryanair je po broju putnika najveći u Europi. Očekuje se da će 5 milijuna putnika prevesti ove godine mi više nemamo nacionalne prijevoznike, već europske avioprijevoznike i um, zrakoplovne grupe na teme koji poštuju europska uh, pravila za licenciranje. I uh, jako je puno stranih ulaganja bilo u europske avioprijevoznike i to ne isključivo iz, uh, iz zaljeva. Međutim, e, strani ulagači moraju se pridržavati naših pravila, ali jedna od ključnih stvari koje smo naučili e, tijekom razvoja ovog tržišta je to da što više liberaliziramo tržište, to je važnije da imamo određena zajednička pravila. To se ne odnosi samo na zračni promet, već na sve sektore gospodarstva unutar unutarnjeg tržišta i to putem harmonizacije tehničkih standarda i primjene zajedničkih pravila Europskoj uniji. A bitno je kombinirati e, europska pravila za tržišno natjecanje i e, mjere državnih potpora. Svega toga treba se strogo pridržavati. E, kad je riječ o jednakim uvjetima za sve, slažem se sa ostalima to je kao koncept iluzija. Svi prijevoznici su različiti i svaki od njih ima svoje konkurentske prednosti koje odražavaju njihove specifične okolnosti. Mm, to ne vrijedi samo za ostatak svijeta, već i za Europsku uniju i pojedine države na temelju iskustva s e, unutarnjim tržištem vjerujemo da je unutarnje tržište najbolje mjesto i za naše internacionalne partnere. U posljednjih deseta godina pot, e, potpisali smo sporazume s SAD-om, Kanadom, e, zemljama Zapadnog Balkana, Gruzijom, Jordanom, Moldovom i Izraelom a čekamo e, potpise i s drugim državama nakon što se e, riješi pitanje Gibraltara, a dakle želimo potpisati isto tako sporazum iz e, Tunisom. A početkom iduće godine nastojat ćemo zaključiti sporazum iz Brazilom. Na, na taj način se povećava pristup tržištu, osnažava, osnažuje suradnje u području zračnog e, prometa, a osnažuje isto tako i konkurencija putem regulatorne konvergencije. Većina uključenih zemalja e, su doživjela e, dvoznamenkasti porast prometa. Primjerice kad je riječ o prometu između Europske unije i, i Zapadnog Balkana, promet se gotovo udvostručio a to vrijedi i za promet između Europske unije i Sjeverne Afrike. 2012. godine vidjeli smo da su sporazumi Europske unije e, sa Zapadnim Balkanom i Sjevernom Afrikom potpisani 2005 godine su e, doveli do e, porasta prometa od 6 milijardi eura, odnosno 40%. Što je, su tržišta liberaliziranija i globalizirana, svejedno postoje određena zajednička pravila poslovanja. To nije ništa novo, niti neuobičajeno na međunarodnim tržištima. Već smo to čuli od prethodnih govornika. Dakle, postoji globalni pravni okvir unutar e, VTO-a i GATS-a, e, a odnosi se na promet e, robom. VTO je definirao e, pravila koja se odnose na definiranje državnih potpora, koje su subvencije e, dozvoljene, kakve protomjere se mogu e, provoditi i tako dalje. Međutim, zrakoplovstvo nije pokriveno VTO-om i gac om i isto tako i kao ne osigurava globalno obvezujući okvir za zračni promet. Oni se uglavnom usredotočavaju na tehnički aspekt industrije, prije svega na sigurnost. Iako gotovo ne postoje takva pravila u bilateralnim sporazumima koji, ure, koji uređuje i dalje većinu prometa, e, nećete naći gotovo nijednu odredbu koja se odnosi na poštenu tržišnu E, utakmicu, na socijalnu dimenziju, na dimenziju e, zaštite okoliša i tako dalje. Oni se uglavnom svode na pitanje pristupa tržištu i to prije svega e, uključuju restrikcije za pristup tržištu. u nedostatku takvih pravila o bilateralnim sporazumima mislimo da ima smisla da Europska unija bude predvodnik, da, da E, definira pravila i zaštiti e, pošteno tržišno natjecanje na globaliziranom tržištu, a isto tako da podupire e, promet, dakle, sporazume o prometu koji poštuju ovakva načela. U našoj komunikaciji iz, o vanjskoj politici u zračnom prometu. 2012. godine to smo i iznijeli. Mi smo predložili ambiciozan paket mjera. Neću se ponavljati, možda će se o tome govoriti kasnije, ali to je ambiciozan paket za pregovore o paketu na razini Europske unije. Jedan od naših prioriteta je da se omogući našem sektoru zrakoplovstva da se uključi na tržišta koja sve brže rastu. Predlažemo ugovorne odnose s tim partnerima kako bismo stvorili predvidljiv pravni okvir e, koji je preduvjet za produbljivanje naših poslovnih odnosa s tim partnerima. Vjerujemo da pregovaranje e, o takvim e, sporazumima primjerice sa zemljama zaljeva predstavljaju najsobuhvatniji način da se udovolji našim i njihovim zahtjevima. Moramo se pobrinuti da ti sporazumi i ti pregovori e, omoguće i jednoj i drugoj stvari da strani da ostvare koristi. Potreban nam je okvir koji će omogućiti daljnji razvoj tržišta i e, olakšati kontinuirano otvaranje tržišta. Vjerujemo da je to moguće i to je prilika koju ne bismo smjeli propustiti i nadamo se da će vijeće poduprijeti prijedlog komisije i prije svega računamo da će vijeće pod tijekom predsjedavanja nizozemske dati komisiji taj mandat i biti kako bismo ozbiljno mogli pristupiti e, tim pregovorima. Mjere za e, zaštitu tržišnog natjecanja ne bi se trebale svesti na protekcionističke e, mjere i ne bi trebale zamijeniti mjere, dakle vlastite mjere da se zaštiti konkurentnost protekcionističke mjere su prihvatljive jedino u slučaju vrlo štetnih praksi. Stoga, ono što se predlaže za 2016. godinu ne bi trebalo narušavati tržišnu utakmicu, već odvratiti od štetnih praksa. Pozivamo nacionalne vlade i europske institucije da se uključi u definiranje tih pravila. Ispričavam se što sam govorio duže i možda sam narušio te jednake uvite za sve. Hvala Europskom parlamentu i odboru za promet na e, kontinuiranu potporu u definiranju e, vanjske politike za zračni promet tijekom svih ovih godina. Hvala vam i na mjerama za zaštitu otvorene i e, poštene tržišne e, utakmice i za mjere koje je potrebno uvesti kada su potrebne. Hvala. E, govorili ste duplo duže nego što smo predvidjeli. Sada smo čuli sve prezentacije i sada imamo dovoljno vremena da i zastupnice postave pitanja, a onda ćemo imati dovoljno vremena i čuti vaše odgovore. Eh, ehm, Hvala gospodine predsjedavajući. Prije svega bih htio zahvaliti eh, svih šest govornika. Mislim da smo u ovih sat vremena dobili dosta dobar pregled eh, situacije. Koliko imam vremena, gospodine predsjedniče? Halo, čujete me? Aha, malo vremena imam, dobro. Prije svega, e, htio bih nešto reći komisiji. Drago mi je da pripremaju e, ovaj paket za zrakoplovstvo. Čekamo ga jako puno, jako dugo. Sada imamo dokument koji omogućuje početak pregovora. To je nešto što je jako važno. U ime Europskog parlamenta mislim da zapravo želimo postići istu stvar i za cestovni promet i za pomorski promet. E, potrebni su nam e, tri smjernice. Jedne se odnose na nelojalnu konkurenciju, a osim toga potrebno je počistiti e, smeće pred našim vratima. Činjenica je da se svijet promijenio. E, težište se prebacilo na istok. Ne možemo stalno samo ponavljati da se radi o nelojalnoj konkurenciji. To je svijet činjenica, to je realnost i na to treba reagirati. Azijske zemlje su u punom rastu i Europa mora na neki način reagirati. To je prvo. Drugo, nismo mi premali. Čuli smo da se trebamo pokrenuti. Moram reći da sam malo e, razočaran kad e, gledam brzinu reakcije i a Kako zakonski pratiti u Europi e, dinamiku koja se odvija u svijetu? u Nizozemskoj govorimo o tome da ne smijemo e, biti na neki način svjetske, svjetski luđaci, borske lude. I čini se kao da smo spremni na gubitke, a da nas Europa treba spasiti. Ako zaljevske zemlje ne žele surađivati, onda mi u e, stran, pučkoj stranci E, mi nismo niti spremni na 68. godinu. Dakle, što želim reći? Europa, dakle, mi ne želimo da nas Europa spašava kad, gubi, kad ćemo gubiti e, radna mjesta. Dakle, pritom, to, to je ono na što mislim e, kad kažem da treba pospremiti ispred naših vrata. Drugo, kad je riječ o e, radnim uvjetima, nije li to nešto što je preskupo? Dakle, to je pitanje za predstavnika e, udruge pilota. Nisu li njihove usluge preskupe? Osim toga, eto, mi branimo, e, dakle, mi branimo liberalizaciju, ali Ako države članice ne žele e, prihvatiti e, paket otvorenog neba i sesara, u tom slučaju ja mislim da treba otvoriti paket. Izbori su bili u Španjolskoj i samo sam htio još nešto reći o nizozemskom predsjedavanju. Hvala lijepa. Koordinatori imaju tri minute vremena. Ismail izvoli. Hvala lijepa. Najprije želim u vezi sa organizacijskim aspektom e, imam jednu molbu. E, da li bismo mogli prezentacije imati na ovom e, ekranu, a ne na ovim bočnima kako bismo mogli bolje pratiti. Najprije e, slažem se potpuno sa kolegom Van de Kampom kad kaže da trebamo najprije e, srediti situaciju kod sebe u vlastitoj, vlastitom dvorištu. Imamo mnogo započetih e, gradilišta, da tako kažem, da li je to sad e, europsko nebo ili mnogi drugi projekti. Usprkos tome moramo se e, uhvatiti u koštac sa ovom temom. Osim e, gospodina Poločeka, od svih drugih današnjih govornika čuo sam zapravo da imaju jedan vrlo liberalan, otvoren pristup, barem sam ja to tako shvatio. Po mom mišljenju ništa se ne može reći protiv toga da imamo jedan otvoreni zračni promet, ali svejedno moramo imati izvjesne kriterije. I e, zato me jako sa velikim zanimanjem očekujem prijedlog Europske komisije. E, naravno, e, nikad nećemo imati 100% jednake šanse za sve ali e, trebali bismo pokušati učiniti što je u našoj moći da otvorimo tržište a bez da pritom naši avioprijevoznici e, budu u lošijem e, položaju. E sada što se tiče avioprijevoznika i aerodroma što bih ja konkretno ja bih pitao što konkretno želite da e, e, bude e, obuhvaćeno tim sporazumima koji aspekti su vam osobito važni osobito u što se tiče jačanja konkurentnosti europskih dionika u odnosu na zemlje ASEANA i zaljevske zemlje E, naravno da se ne slažu svi sa otvorenim pristupom, ali e, ja sam za to da e, razgovaramo o tome, mislim da je to bilo u jednoj od posljednjih prezentacija, dakle da razgovaramo o tome da li bismo trebali ponovo razmisliti o ograničenjima javnog financiranja. Mislim da bismo i o tome trebali E, razmisliti, dakle e, urediti državne potpore na takav način da doista imamo jednake šanse za naše e, avioprijevoznike koje imaju i strani. Hvala lijepa. Sljedeća riječ ima Gezine Majsna. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Hvala lijepa u ime kluba zastupnika ALDE svim našim današnjim izlagačima. Dakle, naša situacija uh, u vezi sa uh, zrakoplovnim paketom je uh, teška. Znamo da kod nas opada broj stanovništva svugdje drugdje, drugdje na svijetu rađa se sve više ljudi, kod nas broj stanovništva opada i dakle pitanje je kako tu možemo zadržati E, broj putnika u zračnom prometu e, i kako možemo zadržati radna mjesta, a kad to kažem mislim i na radna mjesta u proizvodnji aviona. Dakle, radi se o tome da zadržimo konkurentnost i da usvojimo e, globalna pravila koja će biti poštena i dati jednake šanse svima. Pritom se koncentriramo sada na zaljevske zemlje E, iako je Istanbul u međuvremenu sada zapravo e, e, preuzeo ulogu čvorišta od Frankfurta što je meni naravno kao Njemci žao. Dakle, čuli smo da je, su jednake šanse za sve zapravo iluzija, da to ne postoji, a također e, ste rekli da nam je potrebno, da su nam potrebna zajednička e, pravila za sve. E, dakle, da li mislite da to uopće možemo postići? Gospodine Kan, kako konkretno zamišljate ovo e, što e, vi tražite e, pitanje za gospodina Henlena s kojim se slažem da bi ETS trebao postati globalna stvar dakle kako možemo usporiti rekli ste govorili ste o usporavanju procesa kako bi to po vašem mišljenju trebalo izgledati. Gospodin Poloček je rekao da su e, iste šanse za sve e, neophodne, inače e, naši avioprevoznici ne mogu preživjeti, a ostali govornici su rekli da je to nemoguće, dakle kako vi zamišljate onda iste šanse za sve. Gospodin Jankovec, i vi ste rekli da nema mogućnosti da se stvori pošteno tržišno natjecanje E, kako onda mislite da bi mogli e, ostvariti situaciju u kojoj e, pružamo iste šanse svima bez protekcionizma? Nadam se da ćemo mi, dakle Europski parlament, biti uključeni u daljnji rad na ovom paketu. Hvala lijepa. Gospođa Kilonen ima riječ. Svega moram reći da se nadam da da zračni promet neće biti isključivo muški svijet, jer moram priznati da mi je to e, moj prvi dojam. Nadam se da će pitanje rodne ravnopravnosti također postati aktualno u ovom sektoru. I to treba imati na umu. E, ja sam inače bila u odboru za zaštitu okoliša i morat ću se tamo i vratiti, ali imam jedno pitanje koje se odnosi isključivo na zračni prije, odnosno koje se odnosi na čisti zračni promet koji ne, zagađuje. E, predviđate li vi nekakvu e, promicanje goriva koja ne zagađuju? A imam i pitanje koja se, koje se odnosi na educiranje pilota i kabinskog osoblja. Pritom mislim na sigurnost u zračnom prometu, što je nešto što nam je svima važno. Sastavili smo izvješća o osposobljavanju osoblja na tem isto tako su potpisani e, sporazumi sa poslodavcima, međutim e, ne nemaju e, svi avioprijevoznici iste odredbe, iste e, uvjete koje se odnose na edukaciju. Što vi mislite o tome? Kao što sam rekla, moram se vratiti u odbor za okoliš, ali e, bih vam isto tako htjela iskoristiti ovu priliku da vam zaželim siguran i sretan Božić. Hvala lijepa. Želimo vam puno uspjeha na odboru Envi, a riječ sada ima e, Karina Deli. Hvala. Kao što vidite, imate već e, tri koordinatorice u klubu e, koje će govoriti o zračnom prometu, što pokazuje da su i žene kompetentne u ovom području. Prvo pitanje. Postoji parički sporazum e, koji sadrži e, jedan obvezujući cilj, a, to je da se temperatura ne poveća za više od 1,5 stupanj, stupnjeva. Zatim govorimo o emisijama do 2020. godine. Ovo je sasvim nedovoljno ako želimo poštovati ovaj cilj od 1,5 stupnjeva. Dakle, potrebno je podići razinu ambicije, jer e, u principu će u protivnom značiti da će drugi sektori gospodarstva morati povećati svoje e, ambicije e, kako bi kompenzirali nedostatak vaše. Mislite li da je to pošteno da će drugi sektori morati dodatno e, smanjiti svoje ambicije kako vi ne bi ništa morali napraviti ili ništa više morali napraviti. E, isto tako e, je aktualno i dalje pitanje poreza na kerozin. Zanima me vaše mišljenje o tome. Zatim je tu i pitanje konkurentnosti. Danas postoji socijalna e, džungla, e, poduzeća ne poštuju e, svoje zaposlenike, e, tu je pitanje socijalnog dumpinga, vrlo je to problematično. Dakle, kad je riječ o cijenama, o plaćama, treba reći da zaljevski avioprijevoznici i neki drugi e, prijevoznici e, imaju državne potpore da bi to riješile Isto tako treba uzeti u obzir i pitanja sigurnosti e, putnika, e, zdravstvenu zaštitu e, zrakoplovnog osoblja i tako dalje. To je sve nešto što avioprijevoznici trebaju uzeti u obzir. To je dogovoreno 68. a danas se to više ne poštuje. Dakle, kako vi vidite svoju odgovornost za provedbu tih obaveza. Imam li još vremena? Imam, dobro. A kad je riječ o troškovima, jer vi dosta govorite o tome da je potrebna konkurentnost, ali kad konkretno pogledam, e, pogledam vaš, vašu dobit, dakle industrija, zrakoplovna industrija, moram reći da imate jako dobre pokazatelje za ovo razdoblje. Očekuje se da će vaš vaša dobit nakon oporezivanja e, iznositi 8,5 e, milijardi e, i zapravo vaša zapravo vaša dobit po putniku će biti veća nego dobit aviokompanija iz država zaljeva. Zanima me gospodo stručnjaci, imate li podatke o e, do e, promjenama u pogledu subvencija e, posljednjih godina u Europi i u svijetu? Hvala. Hvala lijepa. Riječ sada ima Peter Lundgren. Točno je da se često događa da lokalne vlasti gdje se nalaze zračne luke da go, govore, da koriste ove odgovore i često se uvode porezi i subvencije na temelju istih poreza za aerodrome. plaće kabinskog osoblja i pilota su tu relevantne. ugrožava se njihov privatni život. Dakle, to je vezano uz konkurentnost. Zapravo konkurentnost se svodi i na vašu maštovitost. Primjerice, za konkurentnost je bitno pravno sjedište tvrtke. korištenje kreativnih rješenja za posadu i mjesto gdje je njihovo sjedište ili od kuda potiču. Dakle, jako je tu puno mašte potrebno kako bi se izvukao profit iz toga i te tvrtke pokušavaju maksimizirati svoj profit koristeći svoju maštu da bi došli do rješenja, sve da bi zaradili još više novaca, neovisno o tome kakve će to posljedice imati za posadu, za osoblje. Imam pitanje koje se odnosi e, na predstavnika niskotarifnih e, avioprijevoznika. Zašto je vama tako teško natjecati se pod istim uvjetima kao ostali e, avioprijevoznici. Zaš, zašto bi vi trebali imati prednost tako što koristite te, ta kreativna rješenja, a drugi avioprijevoznici nemaju tu mogućnost? To je moje pitanje za vas. Hvala. Hvala lijepa. To su sad bili koordinatori. E, sad bih predložio da vi odgovorite, e, ali imate tri minute e, na raspolaganju, a potom ćemo čuti pitanja drugih članova odbora, ali molim vas da se pridržavate vremenskog ograničenja, bit ću strog, imate samo tri minute. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, ovaj put ću biti vrlo kratak e, Gospodine Van de Kamp, kako možemo e, prilagoditi Europu, odnosno držati korak sa ostatkom svijeta? Dakle, postoji pitanje geografskog položaja, to je nešto gdje mi ne možemo ništa učiniti, ali postoje neke političke odluke koje su učinjene u Europi, to su valjane odluke, ali imaju posljedice. E, i ako smo spremni prihvatiti te posljedice onda e, je stvar u redu, ali ako ne onda možda moramo ponovo razmisliti o tim odlukama i eventualno ih promijeniti. E, prije 20 godina postojao je jedan avioprijevoznik, to je bila loša kompanija, mnoge zemlje nisu prihvaćale tu kompaniju E, i to je bila kompanija KLM, e, imali su praksu e, da putnike nisu vraćali na polozište nego su ih prevozili na druga odredišta umjesto toga i mnoge zemlje su se žalile da kradu putnike ne znam da li ste čuli za tu kompaniju KLM još uvijek danas postoji dakle na kraju krajeva klasični darvinizam e, vam govori ako da biste preživjeli morate se prilagođavati e, pitanje e, temeljnih definicija I IKEO je samo facilitator kada bi se zemlje dogovorile sutra, stvar bi time bila riješena, međutim e, trenutno to sada, igra sada tu ulogu, ali zapravo je na zemljama e, da postignu dogovore. E, što se tiče biogoriva, već smo svjedoci početka korištenja biogoriva, može ih se miješati sa klasičnim gorivom, e, postoji veliki napredak u tom području i mnogo se govorilo o alternativnim gorivima, e, mnogo se govori o alternativnim gorivima, mislim da ćemo u sljedećem desetljeću biti svjedoci brzog napretka u tom području. E, ono što je cilj je da nema rasta emisija do 20. Riječ o podacima sub, subvencijama. Zapravo ste me podsjetili na poruku koju sam htio prenijeti. Prvo, treba definirati što je to subvencija a osim toga treba izvještavati na transparentan način i to na taj način da stvari možemo validirati. E, to vrijedi i za globalnu razinu e, i za nacionalnu e, razinu. Dakle, ni na jednoj razini to ne postoji. To nas ne sprečava da pametno razgovaramo o tome. Govorio sam e, o, već o odnosu između Emirata i SAD-a. Kao što ste mogli vidjeti u toj komparaciji njihovih argumenata, e, oni polaze iz različitih osnova, pa su i njihovi argumenti različiti. Hvala. Sljedeće gospodin Kahn. Hvala lijepa, ja se slažem potpuno da se još mnogo toga mora učiniti tržište se mora europsko tržište se mora e, drugčije drukčije pozicionirati i što se tiče uvjeta rada e, e, cijena rada u Europi je naravno visoka i mnogi avioprijevoznici radi na tome da tu cijenu snize ali naravno da je važno i da Europa e, vrši preveliki regulatorni pritisak na e, sektor zračnog prometa i s time se moramo ozbiljno pozabaviti. Naravno kad se radi o pristupu tržištu i o zemljama zaljeva tu moramo nešto promijeniti ali liberalizacija ide i dalje od toga još jednom želim nešto reći u vezi sa pitanjem gospodina Hertoga postoje e, neke stvari gdje moramo ostvariti napredak kao što je na primjer pošteno tržno natjecanje i tako dalje. Postoje neki dobri primjeri, komisija i zemljičanice već koriste te dobre prakse, moglo bi se argumentirati da se da neki biraju samo ono što je najbolje biraju, dakle najbolje sa kolača, ali to nije baš tako. Ja bih se uvijek založio za otvoreno tržište, za slobodan pristup tržištu, ali e, radi se o integritetu europskog e, jedinstvenog tržišta i zato bih se ja zauzeo za e, transparentnost i neovisno E, neovisne e, certifikacije. Što se tiče avioprijevoznika, ja sam ponekad e, razočaran, možda će potrajati još dok alternativna goriva budu proglašena za sigurna, ali, je, ali jedna druga stvar. Činjenica je da plaćamo preko 10 milijardi eura poreza godišnje. Zamislite što bismo mogli učiniti sa tim novcem kad ne bismo morali plaćati taj porez. Eto toliko od mene. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče, gospodine Van de Kamp. mislim da doista imamo ogroman potencijal ali fragmentirani smo i to e, konkurencija koristi mnogo smo govorili o navodnim, navodnim državnim potporama ja sam govorio o navodnim državnim potporama ja nemam podatke koliko, koliko su ti iznosi kod naše konkurencije, ali e, činjenica je da oni postoje i e, traju, a to ne bi smjelo biti e, tako. Dakle, postoje poremećaj u tržnom natjecanju čuo sam e, neke optužbe e, na račun državnih potpora niskotarifnim prijevoznicima to je mit e, koji dakle ne odgovara istini komisija je revidirala svoje smjernice mi smo zadovoljni s njima i tu se razumno govori o tržišnom natjecanju i važnim načelima Dakle, mi podržavamo način e, i pristup e, koji je komisija odabrala. Dakle, što se tiče državnih potpora, to pitanje smatramo zapravo na zadovoljavajući način e, rješenim. Mi smo za upotrebu ETS sustava moramo zaustaviti rast e, emisija ako želimo nastaviti rasti jasno nam je da mi možemo povećavati e, emisije samo kojih netko drugi smanjuje da ali ovaj sustav kakav sad imamo ne funkcionira i nema smisla da ga zadržavamo E, postoje nade da će se bolji sustav, e, da ćemo dobiti bolji sustav e, preko organizacije i kao ali slažem se sa svim kolegama i sa svime što su rekli u vezi sa gorivima. Zašto ne bismo se obratili naftnim kompanijama kad je riječ o alternativnim gorivima. Postoje ogromna sredstva koja se troše za istraživanja, istraživanja. Mi koristimo jedino gorivo koje nam stoji na raspolaganju i onda nas se kažnjava za naše emisije. Mislim da se tu napredak treba očekivati od naftnih kompanija koje bi trebale biti spremne investirati u istraživanja i razviti nove proizvode E, a trenutno je činjenica da nam na raspolaganju stoji samo jedna vrsta goriva i nemam nam druge nego to koristiti. Hvala lijepa, sljedeći govornik. Hvala vam. Htio bih se vratiti na pitanje gospodina Van de Kampa. Vaša tvrtka bazirana u Amsterdamu ka LM sada smanjila troškove dakle, u pilotskim kabinama, dakle u 15%. To nam pomaže da vidimo, da razumijemo bolje u kakvoj situaciji radimo. Moramo pronaći dobra rješenja, dakle zajedno sa poslodavcem, održavati socijalni dijalog. Ali kad da pogledamo ugovorne pilote, oni koji su koji imaju vlastitu djelatnost, njima se kaže, vi ste skupi, trebali ste biti jeftiniji, nećete tu pronaći potporu za takve ideje. Jer većina tih ljudi ne prima plaću kada je bolesna, kada ostanu kod kuće, nemaju nikakvu sigurnost radnog mjesta, socijalno osiguranje, nemaju ništa. Oni izbjegavaju plaćanje i poreza i doprinosa zato što nemaju novce. O tome moramo govoriti. Konačno schema pay to fly. Onda ljudi trebaju platiti kako bi našli svoje mjesto u kabini, kako bi ušli u profesiju. To je istina s kojom valja povesti računa. To je također dio nelojalne konkurencije. Pitanje zastupnice Meissner, kako postići jednaka pravila za sve. Da, to je ključno pitanje, ali sama ste dali niz odgovora. To je odrediti potrebne prioritete. Dakle, ne govorim samo o zrakoplovnoj industriji, već proizvodnji zrakoplova, to je dio prioriteta. Airbus prodaje velik broj zrakoplova u zemlje zaljeva. Dakle, oni nemaju interesa u zajedničkim pravilima za sve. Netko bi mogao reći da, reći da Airbus ovisi o tom tržištu, navodno su samo jednom operateru prodali 140 zrakoplova u iznosu 140 milijardi euro. To su strašne brojke. Imamo stavak, jednu socijalnu klauzulu u sporazumu između SAD i Evropske unije. I ovaj stavak nije prošao svoj prvi test kada je norveški operater bazirao svoje kabinsko osoblje u Bankoku. To je bila lažna, lažno poslovno sjedište. Tu se, se htjelo izbjeći plaćanje visokih poreza i socijalnih davanja u Norveškoj. To je bio razlog za takvo postupanje. Tajlandske vlasti ne znaju ništa o toj službenoj bazi u Bankoku. I u tom kontekstu se oslanjamo dakle, na odgovarajuće propise koji postoje, ali vidite da se u stvarnosti oni nisu uspjeli ostvariti. Ali jesu sa američke strane, zato što je tamošnje, tamošnja tijela ne dozvoljavaju ovakvu praksu i kažu upravo zato smo pristali na ove uvjete iz ugovora. To je važna industrija. Zrakoplovstvo donosi brojne doprinose, vidjeli smo BDP-u, prihodima Evropljana ukoliko u to ne vjerujemo, onda sa moje strane, barem rečeno, e, imamo krive prioritete. Ovdje svi govore sami za sebe, ali mislim da imamo neka zajednička stajališta. Jedinstveno europsko nebo, to je nešto s čime se valja nastaviti. Vi ste spomenuli Frankfurt, bili ste uzrojeni zbog toga. Trpi konkurenciju Istambula. Imamo šest sati dnevno kada je Frankfurt aerodrom zatvoren. Imamo ograničenja tijekom noći. Tako smo uredili stvari i dugoročno takve uvjete koriste zaljevske tvrtke i ovaj aerodrom koji ste spomenuli. Nemamo dakle niti, jedan, e, niti jednu razinu gdje imamo e, jednaka pravila za sve i to je nažalost stvarnost. Hvala. Sada gospodin Janković. Hvala. Pitanja su bila uglavnom o području kojima želimo vidjeti sveobuhvatne europske ugovore. To je dakle pitanje otvorenosti tržišta, liberalizacija i kontrola e, zrakoplovnih linija. Želimo da se situacija normalizira u zrakoplovnoj industriji kada je riječ o onome što želimo vidjeti na dijelu. To sam naveo već u svom izlaganju, ali glavno pitanje je da moramo biti realistični u smislu kako Europa neće moći ostatku svijeta nametnuti vlastita unutarnja pravila. Naročito kada ta pravila e, smanjuju konkurentnost u ovom sektoru. Dakle, ono što je važno, kao što su rekli brojni govornici, je da prije svega uredimo stvari kod nas samih, tu je nešto u čemu komisija može djelovati. kada pogledam cijelu situaciju, vidim da situacija ovisi o djelovanju samih zemalja članica i pravi izazov je kako upravljati, kako usmjeriti zemlje članice da se kreću prema istom zajedničkom cilju. Potom je to bilo pitanje državne pomoći. Fokusirat ću se na javno financiranje infrastruktura u svom odgovoru. deset godina komisija je smatrala da javno financiranje aerodromske infrastrukture predstavlja opću mjeru gospodarskih politika i da ne obuhvaća državnu pomoć. Promijenili smo naše stajalište. Kada je riječ o ovom pitanju, to sada može predstavljati državnu pomoć, Međutim, mi smo jedini u svijetu koji tako postupaju. Imamo velike, visoke razine javnog, javnog financiranja aerodromskih struktura izvan Europe to je očito način da se ojača vlastiti zrakoplovni sektor. Koliko pogledate cijene u nekim većim europskim aerodromima, kao što je rekao John, vidite da koliko nema javnih financija, da će korištenje infrastrukture biti skuplje. Jednako je sa financiranjem e, sigurnosti. U Europi mi smo među malobrojnima gdje nemamo javno financiranje zrakoplovne sigurnosti. Sami postajemo velike sigurnosne tvrtke prije 11, prije 11. rujna, to je ulazilo u troškove, sada to predstavlja 20% naših operativnih troškova, to je da mnogo struko naraslo. Aerodromi izvan Europe nemaju takve troškove. Dakle, oni koriste vlastitu, oni koriste vlastite sredstva koje su na raspolaganju, te su tamo troškovi niži. Možda bi tu valjalo promisliti o vlastitim pravilima i konačno. Ne možemo čekati. Tržište napreduje, svijet skreće unaprijed i važno je da i mi sami radimo novim mandatima koje je zatražila komisija. Imamo raspravu o tome koji bi trebali biti naši prioriteti, ali mislim da su svi mandati prioritetni. To je povezano sa pitanjem resursa, o tome kako će se komisija uhvatiti u koštac s time. Hvala. Gospodin Klaus Gao, izvolite. Odgovorit ću na pitanje zastupnika Ertuga o našem odnosu sa zemljama ASEANA. To je brzo rastuće tržište. razvijaju jedinstveno zrakoplovno tržište, slično onom našem, no, zato su za nas zanimljiv partner u blokovskom smislu. Zadnjih deset godina vidimo tok putnika da je on, da on stagnira između naša dva bloka. Stvarni promet raste 5% godišnje, unazad deset godina sve to zahvaljujući čvorištima na Bliskom istoku i Turskoj. Dakle, mi bismo htjeli s njima zgraditi pravo partnerstvo. Kako bismo poboljšali izravnu povezanost, kako bismo povratili onaj dio tržišta koji su naši operateri izgubili unatrag dvije godine imali smo zanimljive rasprave razgovore sa tamošnjim predstavnicima, usporedili smo politike, vidjeli smo da imamo mnogo zajedničkih e, dodirnih točaka kada je riječ o ciljevima, ciljevima politika. Vjerujemo da su i oni zainteresirani, da i oni teže regulatornoj konvergenciji koja se bazilja na, zdravoj konkurenciji. Imamo pregovore koji se tiču sigurnosti i ovaj eventualni sporazum bi mogao pomoći razvoju tih aspekata u tim zemljama. Naša teretna industrija je u lošem položaju u odnosu na američku ASEANu. To je dakle ovaj naš mandat jako važan. Pitanje zastupnice Majsner i kao Mi podržavamo komisiju i zemlje članice i sve ono što se tamo odigrava kako bi se išlo ka multilateralnom mm, liberaliziranju tržišta. Ali ne mislim da bismo nužno trebali nade polagati u to. To je dug proces koji se temelji na konsenzusu i ishod je tamo nesiguran. Te mislimo da bismo trebali izvoziti svoje regulatorne standarde i da bismo trebali na tome nastaviti raditi. Što se tiče pitanja zastupnice Deli i okoliša, Kop u Parizu je stvorio zamah, stavio, izvršio pritisak na zrakoplovni sektor. Se, taj sektor mora svakako dati svoj doprinos, on već e, daje putem sveobuhvatnog pristupa tehnologiji, zeleno gorivo, jedinstveno rusko nebo. Tu bi se mogao dati snažan doprinos ove industrije. Sada je fokus na skupštini kao 2016. Ne smo prihvatiti mogući neuspjeh. Međutim, ukoliko se to ponovno dogodi, dovešće do velike nesigurnosti. Koliko bude moguće, kasnije ću se dotaknuti nekih drugih pitanja, te također odgovoriti na pitanja vezana uz e, politike SAD-a. Čekamo dozvola vezanih uz naše zakonodavstvo jer ovdje riječ o integritetu našeg sporazuma sa tom zemljom. Još uvijek čekamo objašnjenja. Dosta toga poduzimamo po pitanju socijalne agende i ukoliko vrijeme dozvoli kasnije ću se time pozabaviti. Hvala. Hvala lijepa. Niz zastupnika želi riječ. Matthias van Miltenberg, Isaskun Bilbao, Isabel de Monte Dakle, gotovo svi nazočni. I zato ćemo svakom govorniku dati samo jednu i pol minutu i molim da se strogo pridržavamo tog vremenskog ograničenja. Riječ ima Mihael Gala. Hvala lijepa, već je mnogo toga rečeno. Jedinstveno evropsko nebo, mislim da ni kod komisije ni nas e, nisu prepreke, prepreke su kod zemalja članica e, koje se djelomično skrivaju iza sindikata. Molimo vas izvršite pritisak na zemlje članice kako bismo konačno dobili jedinstveno europsko nebo koje nam je potrebno iz e, raznih razloga. Nadalje, što se tiče uklanjanja E, prepreka komisija nedavno na to pozvala. Ono što e, je u vašoj nadležnosti je i da se aktivirate prema zemljama članicama. Pitanje e, da li ste se aktivirali na primjer po pitanju poreza na zračni promet. Treći aspekt, dakle to je jedno pitanje koje do sada još nije spominjano kada je riječ o istim šansama za sve. Da li itko vidi šansu da se e, možda pravila svjetske trgovinske organizacije primjene i na zračni promet. Da li je to nešto što je politički poželjno, kako komisija gleda na to? ako se ne uspije primijeniti direktno pravila VTO-a, E, smo e, sadržaj tih pravila mogla, mogli preuzeti u našim sporazumima koje sklapamo u tom, e, u tom području. Hvala lijepa, osobito na tome što ste se pridržavali vremena. Klaudija Tapardelima, riječ. Hvala. Prije sastanka s vama mi smo zapravo bili svjesni problema sa zaljevskim kompanijama i e, jasno nam je da je tu problem e, nelojalne konkurencije prema europskim avioprijevoznicima. E, prije su brojne rute osiguravale europske kompanije, a sada su ih preuzele zaljevske aviokompanije. One imaju određene prednosti, zato što su to državne aviokompanije, imaju subvencije, imaju pristup e, infrastrukturi, gorivu, kapitalu i to puno jeftinije i puno lakše nego europski avioprijevoznici. Pa je moje pitanje sljedeće. Mislite li da je paket koji je predstavljen 10.12 predstavio mjere koje eh, rješavaju pitanje manjka, odnosno pada konkurentnosti europskih aviokompanija. Eh, Imam još jedno dodatno pitanje. Kako eh, poboljšati sadržaj tog zakonodavnog paketa u ovom smislu? Kao korisnica, korisnici različitih usluga govorili smo o određenim prednostima u kojima uživaju određeni europski avioprijevoznici, ali trebamo također razmišljati o putnicima i o njihovim e, pravima. I razmislite i o tome, jer e, te kompanije koje okrivljujete toliko za nelojalnu konkurenciju imaju politiku koja je jako naklonjena putnicima. E, te kompanije puno bolje postupaju s putnicima nego naše. To treba imati na umu. Hvala lijepa. Pa Telička ima riječ. Hvala vam. Hvala vam što ste organizirali ovo saslušanje. Jako zanimljivo. vidim da postoji strah da evropske tvrtke završe u neevropskim rukama. Potom smo spominjali sve obuhvatne sporazume koji će biti predmet sporazuma i s tim u na e, četiri pitanja, tri su već postavljena, to ću možda uštediti neko vrijeme za riječ, ali gospodin Janković, osim gospodina Jankovica govorili su ili o jednakim pravilima za sve, o tom konceptu, ili on potreban ili ne, ali dotaknuli ste se nelojalne konkurencije s kojim, to je stvar s kojom se moramo pozabaviti, mislim da se tu svi slažemo. Međutim, samo gospodin Jankovec nam je dao strateški pregled stvari, ušao u detalje nekih stvari, dakle, na koji način se uopće događava ova konkurencija zemalja zaljeva, dakle, otkud dolazi taj novac koji se neko koje ne postoji na našem tržištu, tu sam pospomenula i pitanje državne pomoći, jasno je da moramo prvo urediti stvari ovdje, ali što je to što oni točno imaju što mi nemamo ovdje na europskom tržištu? Danke sehr, die Hvala, Daniela Juto. Hvala vam i hvala našim gostima. Jedan dio pitanja već su postavili kolege, to je pitanje koje se tiče državne pomoći. Ja sam to pitanje uputila povjerenici Bulc prije nekoliko dana, ali odgovor nisam dobila. Dakle, dok čekamo da i kao svoje međunarodne norme koje će se ticati ovog pitanja, dakle, govorimo o velikom financiranju koje primaju europske tvrtke od strane drugih tvrtki koje u vlastitim zemljama, dakle, primaju ovu pomoć, zašto se u međuvremenu ne usvoje interna pravila kojima bi se riješila ova situacija? E, potom pitanje koje se tiče niskotarifnih prijevoznika. Mm, tu možemo dati opći dojam o zračnom prometu. Dakle, u ovom sektoru se mnogo špekulira kako je moguće da jedna ta ista e, ruta za jednu tvrtku e, košta 50 eura, a za drugu tisuću. S jedne strane imamo poprilično nisku cijenu, a to prati odgovarajuća razina usluge, dakle radni uvjeti, plaćanje doprinosa, tako dalje, a s druge strane je tu jedna cijena koja je očito previsoka, dakle opet se špekulira sa, ovog puta sa pravima potrošača. Dobro je da postoji konkurentnost, tržišna pravila, međutim sektor prijevoza u za neka područja, recimo otoke i slično, treba se smatrati, ne mogu, ne mislim, javnom uslugom, tu djeluju privatni operateri, već bi tu trebala biti potrebna veća kontrola dosljednosti ovih cijena. Hvala, zastupnica Klun. Hvala svim gostima, bilo je jako zanimljivo, dobili smo puno informacija. Vidimo da smo se fokusirali na zemlje zaljeva, vidimo, ma, mapu koju nam je gost pokazao kako oni vrše ekspanziju. Svijet se smanjuje, vidimo se već stupanj globalizacije. To je važno, važno i za potrošače i za tvrtke. Zracopovezanost povezanost je od vitalne važnosti. Rekla sam, moje su pitanja odgovorena, ali tu je revizija direktive 868. Rekla ste da će se revidirati 2016. E, moguće je da će unazaditi postizanje sporazuma u nekim drugim područjima, ali toga ste se već dotaknuli. Također govorili ste o mogućem potencijalnom sporazumu sa zemljama ASEAN-a da imamo dosta dodirnih točaka. Imaju li, je li slična situacija moguća sa zemljama zaljeva? Bilo bi je važno uključiti Tursku, to je jako blizu u Europi. Ako biste nam mogli tu dati neke ideje, dakle, o mogućim potencijalnim sporazumima koji bi mogli biti od našeg interesa. Hvala, zastupnica Ayala Sender. presidente. Sí, la Hvala vam. Htjela sam zahvaliti našim gostima na svim informacijama koje su nam pružili. Govorimo o nelojalnoj konkurenciji, dakle, ovih tvrtki zaljeva, ali i tamošnjih aerodroma govorimo o teritorijalnom aspektu. Kada govorimo o nelojalnoj konkurenciji, pokušavamo vidjeti što možemo učiniti unutar propisa koje imamo, unutar sporazuma koje imamo. Međutim, imamo i druge poput SAD-a koji štite situaciju na vlastitom tržištu. Mm, na razini protekcionizma pokušavamo poduzeti nešto što možda ne činimo dovoljno kvalitetno, govorimo o radničkim pravima, pravima, ljudskim pravima, a imamo i krivu vrstu protekcionizma, neke nacionalne kompanije na našem teritoriju ne prihvaćaju svojevrsnu demokratizaciju ili smanjivanje određenih elemenata njihovog poslovanja. Dakle, ono što sam htjela pitati i obraćam se gostu iz OECD-a i komisije, hoće li ikada biti moguće e, organizirati dakle, jednake prilike za sve sa jednakim pravilima igre za sve kako na razini osposobljavanja potrebnih dozvola jasno je da nikad svi nemaju iste mogućnosti, ali kada govorimo o europskom teritoriju imamo regulatorni okvir, međunarodne sporazume koji trebaju o tome voditi računa i zato smo mi ovdje, jer u suprotnosti možemo sada svi otići kući. Jasno je da su tvrtke drugačije, djelatnici su drugačiji, ali imamo princip da se stvari baziraju na jednakosti, jer inače će doći do situacije jednaka onoj ono koja se dogodila sa tekstilnom industrijom koja je napustila Europu. Tako u Španjolskoj imamo kineske radnike koji rade u industriji, koja je eto uglavnom e, iz, izvezena izvan Europske unije. Dakle, vi ste sada kolegica malo otišli previše široko, ali shvatili smo što nam želite pitati. Hvala. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Želim zahvaliti e, govornicima na uvodnim izlaganjima. Pokušat ću biti kratka zanima me procjena gospodina Gala što se tiče uloge jaze u, e, na globalnoj razini, a osobito što se tiče naših sigurnosnih standarda, e, da li bi oni na globalnoj razini mogli biti jedna prednost, odnosno povećati našu konkurentnost. E, da li da li više e, da li bi bilo potrebno zaposliti veći broj osoblja u agenciji EASA e, i izvan našeg teritorija. Da li biste smatrali da je to jedan od prioriteta? Hvala lijepa sljedeći govornik. Hvala. Brojne stvari su već izrečene. Konkurentnost europskog sektora zrakoplovstva je povezana sa sposobnošću europljana da nešto naprave po pitanju e, putničkih prava kao i e, u pogledu aeronomskih pristojbi i e, poreza. Kad je reč o situaciji u Gibraltaru, pozivam kolege iz Španjolske da pokušaju pomoći u pronalaženju rješenja. Pozvao bih i Britance, ali mislim da ih ovdje nema. Dakle, mi trebamo raditi na rješenjima. Mi kao predstavnici Europljana trebamo raditi na rješenjima. Moja druga primjedba, jer sada zapravo ne želim otvarati raspravu o Gibraltaru. Mislim da trebamo surađivati na sveobuhvatnim zračnim sporazumima sa trećim zemljama i to na pametni način. Treba raditi na globalnom mehanizmu. E, sviđa mi se pristup e, VTO-a o globalnom mehanizmu. E, ne podržavam da se to dakle radi na razini ICAO-a, već na razini VTO-a. I na kraju, Europska komisija bi trebala ostvariti rezultate. Drago mi je što sam čuo da će to učiniti u ožiku. E, ne sviđa mi se što u strateškom dokumentu stoji e, fusnota u kojoj stoji da će se to ostvariti pod uvjetom e, boljih zahtjeva povezanih sa propisima. Dakle, mene zanima je li komisija u stanju ostvariti rezultate? Je li spremna suočiti se sa blokadom gospodina Timmermansa? Hvala. Sada Izabel de Monte. Hvala svim našim gostima. Da, istina je da postoje ovi troškovi vezani uz zrakoplovne luke, ali oni se nekad koriste kao poticaj da bi se ostvarila određena ruta iz tog aerodroma. Gospodina, gospodinu Helonu želim postaviti specifično pitanje i s obzirom na ono što je rekao gospodin Polaček za situaciju vezanu uz e, rad pilota, što je sa širenjem praksi koje se su očito rasprostranjene, pay to fly, ali i privremenih ugovora ili ugovori sa e, nultim brojem sati. Tu je također stvaranje tvrtki koje se ko osnivaju u jednoj zemlji, iako je stvarna baza u jednoj drugoj zemlji članici. Dakle, tu se to koriste određene porezne olakšice u takvoj vrsti poslovanja. Danke sehr, jetzt Isasko Milbao. Lijepa, Isasko Milbao ima riječ. Hvala što ste organizirali ovo zanimljivo saslušanje. Biću maksimalno konkretna. Molim sve paneliste, uključujući i predstavnika komisije, gospodin Hosein je rekao da trebamo primjenjivati sadašnja pravila, ali ako mi to budemo činili, a neke države članice to ne čine, ako budemo primjenjivali pravila jedinstvenog neba, a to ne činimo, tržište je fragmentirano, e, kako će se e, stvari riješiti? Jer puno govorimo o stavu komisije, o reviziji propisa i tako dalje, ali što se što je s neprimjenom tih propisa? Što ka, e, govorite državama članicama? Tražimo ih da primjenjuju europsko zakonodavstvo i to je nešto što utječe i na inovacije, tu su milijunski troškovi, e, to je nešto što je bitno za jako vrijednu industriju aeronautike. Ja sam iz e, baskijskog dijela i za nas je to jako važno. To je nešto što utječe na konkurentnost pa me zanima što govorite državama članicama, što od njih tražite, kažete li im molim vas poštujte europska pravila, molim vas držite se jedinstvenog neba, jer čini se da Europski parlament je jedini koji u tome ustrajava. To je prva prepreka koju trebamo otkloniti. Vidimo da je to prisutno u području zračnog prometa, ali i u drugim sektorima gdje nismo dovoljno konkurentni, a nismo zato što to ne želimo biti, pa me zanima što imate reći na to. Kako možemo govoriti o transparentnosti o sporazumima kad ne pokušavamo biti transparentni ni unutar Europske unije? Kako možemo stalno govoriti o sporazumima s trećim zemljama? i s klauzulama koje treba uključiti i o sankcijama ako ne rješavamo probleme u vlastitom dvorištu Ponekad mi se čini da nismo realistični, trebamo biti iskreniji, pošteniji i trebamo staviti e, karte na stol. Ako želimo imati konkurentan sektor, ako želimo kvalitetna radna mjesta, onda trebamo riješiti ove probleme. Ako želimo dati vrijednost ovom sektoru i našim ljudima, onda je to ono što trebamo napraviti. Hvala lijepa, ja sam također na popisu govornika. Danas sam već dva, tri puta e, čuo da samo u Europskoj uniji e, aviokompanije plaćaju poreze. Međutim, istina je da aviokompanije e, dobivaju svake godine 30 milijardi eura na poklon od naših poreznih obveznika jer ne plaćaju porez na kerozin što u drugim sektorima prometa nije slučaj. Dakle mi nemamo zapravo e, e, pošteno tržno utjecanje kod nas u Europi između različitih vrsta prometa. Dakle moje pitanje je da bi e, tržišno natjecanje trebalo biti pošteno e, između različitih sektora prometa, a druga stvar između Europske unije i SAD-a, naravno da naši avioprevoznici ne mogu e, sudjelovati na tržištu SAD-a, ali zato njihovi mogu sudjelovati na našem tržištu. Ako mi ne možemo promijeniti situaciju e, e, u SAD-u, možemo promijeniti situaciju kod nas, na našem tržištu. Dakle, bilo bi nam drago kad bi e, naše zemlje članice postale aktivne, bile aktivnije. Ja sam, na primjer, E, iz Njemačke. Bilo bi mi drago kad bi naše zemlje članice dale svoj doprinos jedinstvenom europskom e, nebu. E, nadalje, moje pitanje zašto je među na popisu ovih niskotarivnih aviokompanija se nalazi British Airways, ali ne na primjer Lufthansa ili KLM, to bi me zanimalo. E, sada opet e, vi imate riječ, odnosno mogućnost govoriti na pitanja i pritom je vrijeme ograničeno na dvije minute. Hvala. Kad je riječ o pitanju vezanima uz e, VTO, mi smo proveli istraživanje o tome. oni su to zapravo izostavili, osim tri manja aspekta uh, zrakoplovnih usluga. Kad je riječ o putničkim pravima, E, da, svaki puta kada e, putnici mogu e, glasovati tako da se odluče za drugu kompaniju, oni to i čine, tako da se vide njihove preferencije. Kad je riječ o profitima avioprijevoznika, mislim da nelojalna konkurencija proizlazi iz nacionalnih politika u području zračnog prometa. Ono što je jako bitno je geografski položaj Zatim politika. E, dakle, čuli smo e, da je naša politika da imamo manje zrakoplovstva, ali njihova je da imaju više. A isto tako e, imaju nacionalne kompanije od europskih koji lete jednom ili dva put dnevno. Kad je riječ o pristupačnim cijenama, oni su sposobni naplaćivati 2 eura za jedan let, a 2000 eura za drugi. E, međutim e, ako pretjeraju sa cijenama, onda mi zapravo privlačimo putnike e, svojim cijenama. Bitno je imati otvoreno tržište. Kad je riječ o otvorenom nebu i Amerikancima. Mislim da trebamo to napraviti i prestati govoriti o, tome. Iz godine u godinu se stalno ponavlja ta ista rasprava. Ili to treba napraviti ili prijeći na druge stvari. Imam još 10 sekundi za odgovor. Kad je riječ o jednakim uvjetima za sve, da, treba pružiti jednake šanse svima, ali e, kada bismo imali e, teorijski jednake uvjete za sve, tada bi značili, e, to bi to značilo, tada bi to značilo da su jednaki ishodi za sve, a to ne želimo. Želimo jednake šanse, prilike za sve. I ne radi se zapravo o jednakom tržišnom udjelu, već o sposobnosti e, da sudjeluje se u tržišnoj natjeci, na, utakmici. Hvala. Puno toga je riješeno. Gospođa Topardel je govorila o tome je li ovaj današnji paket dovoljan. Ne, nije u sadašnjem obliku. Da, komisija je shvatila važnost e, sektora, što je odlično, mi to podržavamo, pozdravljamo ali nadamo se da će to dovesti do konkretnih mjera i detalja tijekom vremena. Dakle, za sada to nije dovoljno, ali nadamo se da će u budućnosti biti. Gospodin Telka, od čega oni profitiraju? To je kombinacija strateškog i političkog pristupa onome što zrakoplovstvo jest i koja je njegova dodana vrijednost društvu. To je nešto što Europa nema, Europi to nedostaje. Vidjeli smo da su se e, brojni govornici usredotočili na zemlje zaljeva, ali postoje i drugi primjeri toga. To je jedna primjedba. Nadalje, kad pogledamo na način na koji e, oni rješavaju pitanje infrastrukture, e, njihovi e, aerodromi su otvoreni 24 sata dnevno, cijeli tjedan. Tu je i pitanje povrata investicije dok su europske zračne luke otvorene 16 ili 17 sati dnevno. Tu je sad i pitanje tržišnog pritiska, treba naći održivo rješenje. Uvijek se postavlja i to pitanje, odnosno postoje glasine o E, porezima, o kupovanju goriva u rinfuzi i tako dalje. Dakle, neću govoriti o detaljima, ali e, puno je tu stvari koje treba dodatno istražiti i analizirati. Gospođa Bilbao, slažem se, postoje postojeći zakoni koje treba primjenjivati. E, moj kolega o tome već govori, o tome pa neću u detalje. Europsko jedinstveno nebo, o tome smo već čuli to je jedna od najboljih E, okolišnih mjera koje možemo postići, ali nismo e, mogli postići druge države da se uključe. Gospodine predsjedniče, ja bi vrlo rado razgovarao o subvencijama i o porezima i o gorivu, ali ako ćemo ući u tu raspravu, a ja sam zato mislim da trebamo uzeti u obzir e, sve u obzir, dakle uključujući i druge sve vrste e, prijevoza, uključujući i električnu energiju, poreze i tako dalje. Ali ako govorimo o jednakim uvjetima za sve, e, a da pritom govorimo o različitim načinima prijevoza, onda trebamo uključiti i sve relevantne aspekte i veselim se takvoj raspravi u budućnosti. Gospodin Telka je pitao što ti ljudi imaju, a mi nemamo. E, moje osobno mišljenje je možda kontrovezno, a to je da mi imamo teret prošlosti. Sposobnost e, dominiranja tržištem zbog nedostatka konkurencije. E, protekcionizam putem bilateralnim sporazumima čiji je cilj bio protekcionizam i zadržavanje tržišta, a ne liberalizacija. Takvi sporazumi i dalje postoji i zbog toga mi na razini Europske unije smo dakle protiv toga. Istovremeno postoje dakle oni definiraju uvjet uvjete funkcioniranja na posloda, poslovanja i oni, oni koji su pružili inovacije su zapravo procvjetali. Ne smijemo um, ih blokirati. Ako im ne možemo uh, biti ravni, uh, onda je nešto, onda nešto ne valja s nama. Ispričavam se uh, što se nisam osvrnuo na vaše prethodno pitanje, odnosi se na 868. Europska unija izvozi svoje propise e, u druge zemlje. To smo pokušali sa ETS-om, međutim nije baš jako dobro uspjelo. Mislim da bi bilo jako dobro da imamo globalne standarde i ne bismo trebali tražiti regionalna rješenja to nije pravi odgovor na situaciju. Osim toga, ne bismo smjeli dopustiti da ovaj proces koči daljnju evoluciju e, sporazuma o liberalizaciji ili e, provedbenih sporazuma. I ne bismo zapravo smjeli usporavati proces i ograničavati koristi od tog procesa. Ispričavam se ako sam slučajno propustio odgovoriti na neka pitanja. Propustili ste odgovoriti na pitanje o British Airwaysu? E, nisam ga baš dobro shvatio, gospodine predsjedavajući. Nisam baš shvatio to pitanje. Zato što na vašem slajdu je i British Airways stavljen kao niskotarifna kompanija pa nas zanima kako to. Svi se mogu prijaviti. E, mi predstavljamo nisko tarifne kompanije i British Airways se tako e, predstavlja. E, i recimo i Welling je dio naše udruge i mi smo ponosni na vrijednosti koje predstavljamo. Naš stav o liberalizaciji i konkurenciji su nešto što oni doista podržavaju i oni su e, preuzeli 190 letova e, tjedno e, iz zemalja zaljeva u Ujedinjenu kraljevinu. I na taj način su na neki način preuzeli dio njihova tržišta. Sorry, I forgot to switch on the microphone. Ispričavam se ako sam zaboravio upaliti mikrofon. Kad je riječ o reviziji uredbe 868 i o pregovorima, e, klauzula o poštenoj konkurenciji koja je dio sporazuma s Brazilom je važan korak i napredak u odnosu na e, prošlost to je korak u pravom smjeru. Trebamo se pobrinuti da kada počnemo pregovarati o otvorenom nebu ili o e, sporazumima o prometu, da postignemo naše ciljeve. Europski stav e, nije, ne pokazuje da smo mi u e, poziciji koja je na neki način slaba, već u prednosti. Gospodin Telička je postavio pitanje o nepoštenim prednostima u odnosu na europsku industriju. Kao što sam već rekao, e, mi to istražujemo i SAD nije jedini koji se nalazi u tom izvješću, ali prema onome što smo do sada vidjeli, nema tu prave konkurentske prednosti. Radi se o neograničenom pristupu jeftinoj radnoj snazi i e, novcu za Boeing, za Airbus prema avioprijevoznicima iz trećih zemalja. E, bitno, bitan je geografski položaj. Sve to skupa daje jednu dosta snažnu kombinaciju i u tom smislu mi trenutno nemamo prednost. Gospodin Tot je a gospođa Ajuto je također postavila pitanje. Dakle, e, Air Cyprus je bankrotirao, kada je Malev bankrotirao u Mađarskoj, mi smo proanalizirali e, kako je to utjecalo na BDP i isto smo to zatražili od kolega na Cipru. Treba ju vidjeti kako se mijenjao njihov BDP i to smo primijetili u Mađarskoj. E, u Mađarski BDP se smanjio za više od 3% nakon e, bankrota Maleva i to pokazuje kolika je važnost e, ove industrije. Imam dobar primjer, čuo sam dobar primjer na temelju izlaganja gospođe Bilbao Barandike e, na temu vlasništva i kontrole. Kao što znate, sada postoje bilateralne sporazumi između pojedinih zemalja i zemalja zaljeva. Ali ograničavanje tih prava, ta pravila je potrebno provoditi. Kad je riječ o Air Berlinu, ta pravila nisu bila obuhvaćena. Hvala. I sada gospodin Olivije Jankovec. E, kad je riječ o tome e, što zadnjske zemlje imaju, a mi ne. Htio bih naglasiti važnost e, zemljivskog položaja tih zemalja. mislim da je to doista ono što im daje jedinstvenu konkurentsku prednost, komparativnu prednost godinama se nismo time bavili, a sada oni iskorištavaju tu prednost u potpunosti osim ovog e, pitanja javnog financiranja, ulaganja u infrastrukturu i tako dalje, o tome sam već prije govorio. Dakle, mi to nećemo moći e, riješiti tako da ćemo nametati naša pravila o državnim potporama njima. Trebamo se pozabaviti e, pitanjem infrastrukture, u ulaganja u, infrastrukturu i tako dalje. Mislim, da su to legitimni načini, ali u svakom slučaju e, za nas predstavlja odnosno mi nemamo tu e, komparativnu prednost zato što mi nemamo te mjere. 2012. godine e, trošak sigurnosti na aerodromima je 4,2 milijarde eura. E, što smo dobili od e, aviokompanija na temelju pristojbi koje su nam platili. Dakle, taj iznos iznosi 4,9 milijardi eura. Dakle, e, to je ta konkurentska prednost. Zatim tu postoje isto tako i različiti porezni režimi, ali ne znam kako to riješiti putem E, kompre, e, sveobuhvatnih e, sporazuma jer je to dio naprosto nacionalnih politika i to je nešto što mi nemamo. Činjenica je da oni to imaju, a mi ne. Ali isto tako mi imamo neke druge stvari koji, koje on nemaju, a to su pristojbe na porezi. I to je nešto što nas sprečava, odnosno šteti nam. U svakom slučaju mi time ne postižemo ono što želimo. Ono što nam svakom slučaju treba, to je poštena tržišna utakmica. Vi ste, gospodine Kramer, govorili o tome da trebamo smanjiti prava. Sumnjam da je to put kojim treba krenuti Europska unija, jer izvan Europske unije svi pokušavaju dokapitalizirati avijaciju kako bi poboljšali konkurentnost sada svijet postaje sve više ovisan o vanjskoj trgovini. Ako želite proizvode prodati u Deliju ili Johannesburgu, nećete robu prevoziti e, kamionima. I na kraju, pitanje o subvencijama, o, e, o poštenoj tržnoj utakmici između različitim e, načinima prijevoza i tako dalje. Znamo da subvencije iznose 42 milijarde eura izvan Europske unije. Naravno, kad bismo mi to imali, bilo bi nam lakše. Hvala. Uh, Hvala lijepa, gospodin Galima. Riječ počeću uh, počet ću od pitanja, pitanja gospođe Klune. Pitali ste da li iako je ona sada otišla. Da li je prijedlog revizije uredbe 868, da li to e, odlaže e, mandat komisije, ja to ne mislim, davanje mandata komisiji bi moglo biti odloženo kada ne bismo prezentirali rezervirani prijedlog za 868. Ono što moramo postići u sveobuhvatnom sporazumu a niti jedan od naših instrumenata nije usmjeren za neku konkretnu zemlju. E, mi vjerujemo da su ovo instrumenti koji će e, omogućiti Europi da se nosi sa bilo kojim konkurentom na kugli e, zemaljskoj. Dakle, potrebni su nam instrumenti koji će e, ukloniti zabrinutosti, a zbog i, i moramo postići uravnotežiti otvaranje, daljnje otvaranje našeg tržišta sa e, e, sigurnosnim standardima i interesima naših e, građana. Spomenut je dijalog sa zemljama ASEANA i koje što od zajedničkoga imamo sa različitim zemljama, odnosno područjima. kad se radi o pristupu e, tržištima tu postoje različita pravila. Turska je susjedna zemlja, to je zemlja kandidatkinja za ulazak u Europsku uniju, to je velika zemlja i ona može mnogo dobiti od imati velike koristi od bliske suradnje sa Europskom unijom, a isto vrijedi i za e, zemlje zaljeva. E, što se tiče uloge EASE u međunarodnoj e, međunarodnom tržišnom natjecanju komisija uvijek naglašava važnu ulogu EASE. Mi upotrebljamo tu e, agenciju e, u svim našim projektima diljem svijeta. I trudimo se postići bolju učinkovitost e, u upotrebi resursa. Oprostite što nisam bio u mogućnosti odgovoriti na sva pitanja e, zbog vremenskog ograničenja. Ako želite možemo to učiniti nakon ovog sastanka. Hvala lijepa. Želim još jednom srdačno zahvaliti svim panelistima. Mislim da je rasprava bila zanimljiva. Želim e, zahvaliti svima koji su postavili pitanja. E, dakle, pokazalo se da smo dobro učinili što smo ovo saslušanje e, stavili na dnevni red na našem posljednjem sastanku pred Božić. Svim, svima vam želim sretan Božić, ugodne božićne e, praznike i sretnu novu godinu svim članovima za sve naše članove, goste i osoblje pripremili smo jedan mali domjenak, svi ste dobrodošli. U svakom slučaju sretan Božić i sretnu Novu godinu svima. Hvala lijepa, sastanak je time završen.